Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Dobro jutro, drage kolegice i kolege. Žao mi je što sam malo zakasnila. Jednostavno sam smetnula suma da moram ja predsjedavati. Dakle, molim vas da počnemo odmah sa glasanjem. Nema, nam baš ja, nema nas baš jako mnogo ali pošto moramo e, završna glasanja o svakom izvješću e, raditi poimenična glasanja, molim vas da pripremite svoje kartice. Imate li svi kartice za elektroničko glasanje? Ja sam glasala protiv toga da završna glasanja izvješćima moraju biti poimenična, ali većina kolega je glasala za, dakle, nađite što prije nekoga ko još može nabaviti elektroničku karticu i počinjemo. Počinjemo sa izvješćem o vlastitim sredstvima. Izvjestitelj je Jean-Luc. Nadam se da mu je bolje. I Anjesen, znači dvoje izvjestitelja. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? to je usvojeno. Amandman 6. otpada. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvojeno. Završno glasanje, dakle moramo poimenično glasati. Pa, evo imamo samo usmeni amandman. Usmeni amandman, da, to će... Usmeni amandman, to ćemo kasnije. zapisat ćemo tko nema karticu, zapisat ćemo kako bi glasali da su imali karticu, dakle zatvaram glasanje. 16 glasova za, 1 protiv, 1 suzdržan. Johan Fendav je za, Jan Mulder je za i Werner je protiv. Dakle, 18 naprema 1, dakle. A sada prelazimo na stavak 4. Tu imamo usmeni amandman i to zato što e, bi radna skupina sutra trebala se sastati da bismo mi ovo usvojili na plenarnom zasjedanju, dakle ako se sutra radna skupina ne sastane, onda će stavak 4 vrijediti bez usmenog amandmana. Dakle, tko je unapred za to, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržan? Sad moramo ponovo glasati za e, izvješće u cjelini, poimenično, izvolite, otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Jan je za. Goran je također za. Helga također. U redu, time smo glasali o, zaključili sa glasanjem o sustavu vlastitih sredstava Europske unije. Sada je na redu provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava Europske unije. E, isti tim izvjestitelja, Anjensen i Jean-Luc Dean. Amandman 16, ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 17, ko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 18 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 19 Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 20. tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 21. tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Sad ponovo isti onaj e, usmeni amandman, tako reći za svaki slučaj, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 22. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Sada prelazimo na uvodne odredbe. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 11. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 3. Tko je za? Usmeni. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Završno glasanje. Vidim da je Jan u međuvremenu došao do svoje kartice. Izvolite, dakle, završno glasanje, poimenično, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Sedamnaest za dva protiv, jedan suzdržan. 18, 19 za. U redu, hvala lijepa. Sada moramo još jednom glasati. Za nacrt preporuka. Dakle, moramo još jednom glasati. Jesu li svi glasali? U redu. Zatvaram glasanje. 18 glasova za, 19 i 1 protiv, jedan suzdržan. U redu, hvala lijepa. Prelazimo na sljedeće izvješće. opet isti izvjestitelji. Radi se o tradicionalnim i vlastitim sredstvima koje se temelje na BND-u i mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom. Radi se dakle o preinaci. Otvaram glasanje. 20 za, 1 protiv, 1 suzdržan. To je dakle usvojeno. A sada mobilizacija sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Zahtjev i grupo Santana iz Španjolske. Izvjestitelj Frederik Darden. Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sada moramo ponovo poimenečno glasati za izvješće u cjelini. Jesu li svi glasali? 21 za, jedan glas protiv, nema suzdržanih, dakle usvojeno. Prelazimo na sljedeće izvješće Frederika Dardena o opet sestima iz Fonda za prilagodbu globalizaciji. Ovaj put se radi o zahtjevu iz Italije. Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? suzdržan, usvojeno. Amandman broj 2, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman broj 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 6 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Prelazimo na završno glasanje. Poimenično. 23 glasa za, 1 protiv, nema suzdržanih. Izvješće je usvojeno. Inge, izvoli imaš riječ. Hvala lijepa. Mi smo prošli tjedan održali dva trijaloga. Sastali smo se sa predsjedništvom vijeća. Koreper je sve usvojio što smo dogovorili. E, dakle, mi smo dali našu posljednju ponudu Danas glasamo o oba e, kompromisna teksta i to će doći na, plenarnu, na drugu plenarnu u travnju. Želim zahvaliti svima na dobroj suradnji, također Juti koja je vrlo suvereno vodila e, sastanke sa vijećem. E, ovaj tekst je uglavnom identičan sa prijedlogom komisije. Dakle, radi se o prijenosu e, u sljedeću proračunsku godinu. Uspjeli smo također i za e, instrument za povezivanje Europe usprkos očekivanom otporu da se sredstva prenose samo od, za godine 2014. do 2016. Nama je bilo važno da tu sačuvamo jedan izvjesni automatizam, dakle pravila za taj e, prijenos smo skratili i izmijenili bilo nam je doista vrlo važno da postignemo taj automatizam jer smo htjeli spriječiti da se spriječiti mogućnost uh, ulaganja uh, amandmana odnosno izmjena i tu to smo uspjeli tako da mislim da možemo biti zadovoljni rezultatima za 2014. do 2016. Dakle, E, izbjeći ćemo to da u buduće imamo nepodmirene obaveze e, u što se tiče preuzetih obaveza mislim da smo našli zapravo dobro rješenje i preporučujem vam da glasate za što se tiče financiranja političkih stranaka tu smo htjeli postići koherentnost ali također smo htjeli broj iznimki svesti na neophodni minimum također smo uveli dodatne odredbe što se tiče transparentnosti kod upravljanja sredstvima tu se radi o e, sprečavanju sukoba interesa i o uvođenju e, sustava rotacije dakle to smo dodatno unijeli našli smo dobro rješenje za sve to i zato preporučujem da glasate za hvala lijepa Kako sam ja formalno e, predsjedala ovim sastankom, znam da smo se doista borili sa vijećem za to da e, proguramo naše zahtjeve, to nije bilo baš jednostavno, ali zahvaljujući dobroj suradnji smo uspjeli u tome. Dakle, sad moramo glasati i to odmah elektronički. Prvo glasanje molim za e, instrument za povezivanje Europe. Ne, e, pardon, ispričava se predsjedavateljica, dakle najprije financiranje političkih stranaka. 25 glasova je za, nema glasova protiv i nema suzdržanih. To je dakle usvojeno. A sada Facility Connecting Europe, instrument za povezivanje Europe. Jesu li svi glasali? Još jedna osoba nije glasala. Jesu li svi? Dobro, znači 20, 24 glasa za, nitko nije bio protiv i nitko nije bio suzdržan. Dakle, jednoglasnije od toga se ne može glasati. Imamo još, moramo još glasati o dva transfera. Oba s, u vezi sa Europskim fondom za prilagodbu globalizaciji. To smo već gotovo jednoglasno usvajali. Da li se svi slažu da dopustimo te transfere, onda molim da to pokažete dizanjem ruke. Hvala lijepa. Tko je protiv? Tko je suzdržan? U redu. Onda smo i to usvojili. Drugi zahtjev je za prijenos. Monika, izvoli. Tu se radi o dva prijenosa sredstava. Jednom se tu tiče e, poglavlja 21 u poglavlje 27 i 14. Dakle, radi se o dodatnim stručnjacima za reviziju u revizorskom sudu i također za još dva, dvije dodatne stažistice e, i o novim SCE radnim mjestima, dakle o novim radnim mjestima u revizorskom sudu čini se da se na taj način može spasiti 45 tisuća e, eura. Dakle, radi se o uštedi od 45 tisuća eura. Možemo li za to glasati za sve odjednom? Tko, dakle, želi podržati preporuku izvjestiteljice? Molim da digne ruku. Hvala. Tko je protiv? ovog prebacivanja sredstava nitko, tko je suzdržan, također nitko. To je dakle onda jednoglasno usvojeno. Hvala lijepa. Onda smo time završili sa glasanjem. Imamo još samo jednu točku dnevnog reda prije nego što započnemo sa e, saslušanjem i to radi se o politici E, što se tiče nekretnina, Monika izvoli. Dakle, radi se o zgradama, modernizaciji, renoviranju e, zgrade e, revizorskog suda. To je dobra vijest. Dakle, radi se o projektu K3. Bilo je predviđeno 79 milijuna, međutim potrošeno je manje, 71,8 milijuna, dakle bilo je moguće uštedjeti novac time što su upotrebljeni drugi materijali i proveden je, provedena je e, dobra kontrola, osim toga e, e, upotreba materijala je bila strogo kontrolirana tako da smo e, potrošili manje novca. E, također e, zgrada K2 zbog protupožarne zaštite u skladu sa zakonima u Luksemburgu zgrada je morala biti modernizirana. Dakle, to znači da su potrebne mjere što se tiče protupožarne zaštite morali biti izvedeni neki dodatni pregradni zidovi e, dakle 7 milijuna e, se želi prenamijeniti na K2 kako bi zgrada bila u skladu sa današnjim e, protuprožarnim propisima države Luksemburg. Da li netko želi nešto reći u vezi s tim? U redu. Onda pretpostavljamo da tu sad više nema opasnosti od požara, da je to Monika sve odlično obavila. Dragi kolegice i kolege, time smo e, došli do kraja glasanja. Sad ćemo imati jednu kratku pauzu do 10 sati. E, očekujemo kolege iz e, odbora za zapošljavanje i onda ćemo imati saslušanje o inicijativi za zapošljavanje mladih.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 liebe drage kolegice i kolege, dragi gosti, srdačno vam, želim vam izraziti srdačnu dobrodošlicu na saslušanju o provedbi inicijative za zapošljavanje mladih kojom se bavimo već dosta dugo. Nadamo se da e, ćemo iz sa ovog saslušanja otići puni novih i boljih spoznaja. E, poticaj da se ovo saslušanje održi dala je naša izvjestiteljica Sidonija Jeđijevska. E, zahvaljujemo joj što se zauzela za to i e, postigla da ovo dođe na naš dnevni red. E, sa nama su i članovi odbora za zapošljavanje koje ovim srdačno pozdravljam. Elizabet Momanšatje je potpredsjednica odbora za zapošljavanje i ona će skupa sa mnom voditi prvi panel i sve vas pozdraviti. Također pozdravljam izvjestitelja iz odbora za zapošljavanje koji se također naravno bavi inicijativom za zapošljavanje mladih, to je Frederik Darden. Pozdravljam sve naše paneliste, gospodina Mišela Servosa koji je generalni, e, ravnatelj e, opće uprave u komisiji, gospodina Ibara Roka koji je predsjednik e, Španjolskog vijeća mladih, gospođu Elix Messin, ona je predsjedavajuća političkog odbora Europskog foruma mladih a u drugom e, panelu govorit će nam gospodin Jaček Mesina koji je državni tajnik u e, Poljskom ministarstvu e, za rad i socijalnu politiku tu je potom gospođa Marie-Christine von Bokestal. Ona je voditeljica e, službe za zapošljavanje Valonije. Ona će doći malo kasnije E, očekujemo je tek u drugom, ona sudjeluje tek u drugom e, krugu, e, u drugom panelu. Potom gospođa Esposito koja je ataše u veleposlanstvu Republike Italije. Svima želim srdačnu dobrodošlicu. Prije nego počnemo sa radom, želim također pozdraviti sve geste koji neće aktivno sudjelovati u raspravi, ali koji su sigurno, koje sigurno jako zanima rezultat ovog saslušanja. Oni su sa sveučilišta u Ostravi, e, njih je, e, oni su gosti kolege e, ostriha Vojmara Dakle, srdačno e, dobrodošli. Vrlo mi je drago što je ovdje nazočan veliki broj mladih ljudi jer se ova tema i tiče mladih ljudi. Hvala vam što ste danas ovdje. Inicijativa za zapošljavanje mladih je postala dio europskog zakonodavstva. Svi znamo da smo se dugo E, za to zalagali i radili na tome e, da ta inicijativa ne samo uđe u europsko zakonodavstvo nego i da se za to izdvoji dovoljno novca. E, kod nas u odboru za proračun za to je, na tome radi Sidonija, dakle izvjestiteljica. Za ovu temu svi znamo da doista moramo nešto učiniti, iako odmah moram reći, mora se učiniti nešto ne samo na europskoj razini, nego i zemlje članice moraju hitno e, nešto učiniti E, već prošle godine smo stavili sredstva na raspolaganje i sad moramo vidjeti kakve planove imaju zemlje članice i kako će u sljedećim godinama se upotrebiti sredstva iz europskih fondova za inicijativu za zapošljavanje mladih. A sada predajem riječ e, kolegici Elizabeth moron moji mojoj supredsjedateljici. Hvala, predsjedavajuća. Prije svega Dopustite mi da izrazim zadovoljstvo što je načinjena ova inicijativa da u ovim razmišljanjima zajedno rade odbor za proračun kao i odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja jer e, ova inicijativa može uspjeti ako radimo zajedno. Druga stvar na kojoj želim insistirati jest ta da inicijativa za zapošljavanje mladih predstavlja zaista znak da postoji problem da se mladi ljudi u cijeloj Europi zaposle, da nađu posao. Međutim, postoje razlika između zemalja i regije. Kao što ste vi, predsjedateljice, ispravno rekli, osim naših europskih politika potrebne su nam politike i na licu mjesta, na terenu. Učinkovitost europskih politika može biti dobra samo ako se one kasnije pretoče u djelovanja kako na razini država, tako i na lokalnoj razini. I moramo na tobe puno raditi. Želim također naglasiti stvar koju smatram važnom, a to je da moramo zaista paziti da inicijativa za zapošljavanje mladi bude samo dio vrh ledenjaka koja će zapravo imati puno veću e, bazu, a koja će se izražavati putem jamstva za mlade. Moramo zaista to naglasiti. Mi želimo inicijativu za zapošljavanje mladih u Europskom parlamentu kao neka vrsta ubrzavanja dolaska mladih na tržište rada. I tu imamo sredstva za period 2014. i 2015. godinu. Međutim, ono što vidim na terenu jest da se cijelokupna politika za zapošljavanje mladi svodi na jamstvo za mlade e, na to, a to, te dvije stvari se ne smiju zamijeniti. Ne smijemo e, dakle to zamijeniti za projekte koje postoje na terenu. I na posljedku, to je e, moja četvrta točka, radi se o velikom problemu, problemu velikih razmjera ne smijemo kasniti. Europski parlament želio je da se ta sredstva izdvoje u prvoj fazi proračunskog razdoblja. U, I ovdje nas je komisija e, pratila komisija i parlament apsolutno se slažu da se ta sredstva trebaju izdvojiti u prvom dijelu proračunskog razdoblja. Moramo to pretočiti na hitna djelovanja na terenu. Trebamo imati učinkovite i hitne projekte. Jer nezaposlenost mladih je velika i ne svodi se samo na e, mlade mlađe od 24 godine. U današnje vrijeme postoji velika nezaposlenost i među mladima starima između 25 i 30 godina. Biće to dakle jako značajno. Drago mi je da ćemo na današnjem e, saslušanju moći o svemu tome raspravljati i e, tu ćemo se, nadam se, još više uvjeriti, ako je to uopće bilo potrebno, da je potrebno da djelujemo na terenu i da pratimo što se konkretno događa. Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima izvjestiteljica Sidonija Ježbevska. Hvala vam i jedno i drugo. Najprije e, pitanje, zašto je pitanje nezaposlenosti mladih tako goruće i zašto su nam potrebne sve ove politike? Izvjesno je da nezaposlenost mladih stvara kako ljudsku, tako i gospodarsku dramu. Već ste objasnili vezu između onoga što smo u Europskom parlamentu napravili na planu proračuna i što smo kombinirali s poticajima za zapošljavanje. Dopustite mi da vam kažem zapravo iz kojih smo sve razloga danas na ovom sastanku. Zaista vjerujem da ovo što ćemo danas napraviti, o čemu ćemo govoriti, će biti vrlo konkretno. Hvala vam na podršci kako kolegama iz odbora za pro, kolegama iz odbora za zapošljavanje, jer što smo htjeli napraviti danas na ovom sastanku s jedne strane da pregledamo što je do sada napravljeno po pitanju inicijative za zapošljavanje mladih. Ta inicijativa pokrenuta je prošle godine e, prilikom pregomora o višegodišnjem financijskim okviru. I mislim da je Europski parlament tu polučio uspjeh jer je dobio podršku država članica i komisije da se izdvoje dodatnih 6 milijuna eura za borbu protiv nezaposlenosti. Sada je došao trenutak da provjerimo što je napravljeno, da vidimo kako je sada stanje stvari. Već smo došli do sredine 2014. godine gotovo, a komisija i države članice mogle bi postaći dakle prve mjere implementacija koje postoje od jeseni, možda je sada već trenutak da se pozabavimo je time jesu li one efikasne ili nisu i ako treba da se neke stvari isprave. Prema tome, sada smo negdje na pola puta ovog programa, pa je e, pravi trenutak da vidimo kako on funkcionira. Podsjećam vas, inicijativa za zapošljavanje mladih usmjerena je mladim ljudima, milijunima njih, koje e, imaju poteškoće da dođu na tržište rada i e, još i više da ostanu na tržištu rada. Zahvaljujem se službama parlamenta koji su pripremili dosje u kojem ćete vidjeti kartu Europe u kojima stoje regije koje mogu ući u inicijativu za zapošljavanje mladih. Ta karta je vrlo depresivna jer ima velik broj regija koji su na njoj, ima jako puno mladih ljudi na koje se to može odnositi. Tih regija ima jako puno regija gdje je nezaposlenost mladih veća od 25%. Na taj način samo ukazujemo koliko je taj problem prisutan u cijeloj Europi i koliko je raširen. Pripremajući se za današnje saslušanje, nadala sam se da ćemo čuti kolege iz komisije, kolege iz pojedinih država, jer vlade moraju provoditi inicijativu za zapošljavanje mladih, isto tako od e, strane organizacija koje rade s mladim ljudima i onima koji konkretno imaju za zadatak da primjenjuju inicijativu za zapošljavanje mladih. Nadam se da ćemo jutros vidjeti e, kako se primjenjuje inicijativa. Nadam se da ćemo čuti o nekim uspjesima i e, vidjet ćemo koje se poteškoće moraju ispraviti. Pripremila sam čitav niz pitanja i jedno od njih je e, kako jamstvo za mlade i neke inicijative za zapošljavanje mladih koje su pokrenute na sjeveru Europe, kako se njih primjenjuje ili može primijeniti na jugu Europe gdje je ta nezaposlenost još puno veća. Evo, to je tek jedan od niza pitanja kojem bih htjela da se bavimo. Inicijativa za zapošljavanje mladih mora se također vidjeti u širem kontekstu svih napora što ih Europska unija ulaže za borbu protiv nezaposlenosti mladih. Europski e, socijalni fond i mnogi drugi e, rade na tome, ali moramo se pozabaviti i nacionalnim fondovima. I na posljedku većina e, tih e, sredstava su ona koja se trebaju izdvajati iz nacionalnih fondova. Moramo dakle ojačati e, spregu između državnih E, onoga što se radi na razini država i onoga što se radi na razini Europe jer e, one moraju djelovati zajedno. Evo, toliko za sada i nadam se da ćemo kritički pregledati ovu situaciju. Hvala lijepa. Nadam se da će nam ovo saslušanje zaista dati dobre nove spoznaje i da ćemo moći još nešto poboljšati u primjeni. A sada riječ dajem izvjestitelju iz odbora za zapošljavanje Frederiku Daden. Izvolite. Hvala. Merci. hvala. Hvala predsjedateljici Najprije dopustite da vam kažem da se veselim što se održava ovo, ovaj sastanak i ja kao zastupnik iz odbora za proračune se veselim zbog toga, ali isto tako se veselim i kao član odbora EMPL. Dakle, dvostruko se veselim održavanjem ove javne rasprave i želim zahvaliti izvjestiteljici što je pokrenula ovu inicijativu jer ovdje se radi o ključnoj temi, o važnoj temi i to je e, Sidonija dobro podsjetila da je tome tako, ali isto tako i su izvjestitelji su postrcali značaj zapošljavanja mladih u određenim krajima i nažalost ima i suviše veliki broj regija u Europi, u Uniji koji e, se e, bore s tim i mislim konkretno na Španjolsku i na Grčku koje su doista uveliko ugrožene tom e, nezaposlenošću mladih. Neću podsjećati na koncept jamstva za mlade, svima je poznat, to je važan koncept koji omogućuje mladima da stupe na tržište rada te da kroče u budućnost s povjerenjem i da je mogu E, mirne duše graditi. To je stoga važno. I ova tema je važna i do nje mi je osobito stalo, jer evo više od e, malo više od dvije godine u okviru jedne dinamike koje je pokrenula Europska socijalistička e, stranka, postoje čitav niz aktivnosti organiziranih u Europskom parlamentu, drugim institucijama i unutar država članica kako bi se uspostavila ta ta praksa koja je postojala u sjeveru Europe, u nordijskim zemljama koju bismo željeli generalizirati kao što je to Sidonija podsjetila, to je u, e, na Europskom vijeću od veljače 2013. godine radeći na razdoblju 2014. do 2020. Tada je to e, polučeno, stvoreno i to je jedan od rijetkih pozitivnih elemenata iz e, tog mjeseca veljače 2013. koja se odnosi na proračun, europski proračun. No tad smo uspjeli ostvariti donekle kompleksan sustav koji omogućuje da se dođe do, po mom sudu, nedostatnih sredstava, jer neke e, institucije kao što je Svjetska organizacija rada misle da treba 21 milijarda, a ovdje imamo 6 milijardi, neki to kažu malo više e, novaca da imamo na raspolaganju za ovo jamstvo za mlade. Dobro, Eto, to je već neki početak, e, to je vidljivi dio iceberga, kao što je rekla kolegica malo mislim da je to element e, koji treba također analizirati, analizirati njegov napredak na sredini puta ili u tom financijskom okviru, dakle u tijeku financijskog e, razdoblja, da vidimo kako iznači dodatna sredstava. Dakle, to je ipak razlog za ohrabrenje i trebamo povratiti to povjerenje za mlade i neobičajeno je donekle da imamo inovativnu e, mjeru za socijalnu zaštitu i stoga je zavrijedila da se organizira ova javna rasprava da se vidi što je napravljeno. Evo ja bih e, želio da se usredotočimo na tri teme tijekom ove rasprave i to se odnosi dakle na ovih obećanih šest milijardi, da li je i hoće li se sve napraviti kako bi sredstva za plaćanje bila stavljena na raspolaganju u pravom trenutku, što će reći jako brzo u državama članicama. Druga stvar, i sljedeća. Ti šest milijardi su nedostatni, to je rečeno, ja sam to upravo i rekao. Kako je na terenu, kakve su na terenu stvarne potrebe? Zatim, treće pitanje odnosi se na sposobnosti država članica da dopune te milijarde u okviru sufinanciranja, nužnog sufinanciranja, da se to nadopuni isto tako glede ovog diferencijalnog raskoraka koji neće za kojim neće posegnuti Europska unija, dakle da li će države članice imati na raspolaganju sredstva kojima će moći učiniti te mjere učinkovitim, osobito kada se radi o proračunskoj štednji u kojoj, koju su uronjene. Ja to koristimo u priliku da se vratim na jedan prijedlog koji su neki od nas i e, iznijeli da se iz javnog deficita izbaci e, iz proračuna izračuna javnog deficita isključe ta sredstva koja se koriste za poticanje gospodarskog rasta. Mislim da je to jedan od elemenata na koji bismo se mogli vratiti. Eto, staću na tome sad. Za kraj bih samo se želio zahvaliti zahvaliti, želio zahvaliti sudionicima u ova dva panela i osobito Mari Kristine Van koju sam e, već e, koju sam evo vašim posredstvom pozvao ovdje ona je e, ravnateljica jednog, jedne javne institucije za zapošljavanje i mislim da te javne službe za imaju stvarnu veliku ulogu na terenu kako bi se provela ova inicijativa za mladih. Hvala. Hvala lijepa. E, I hvala što si me upozorio da je Marie Christine von Bokestal stigla. E, srdačno srdačno dobrodošli ovdje kod vas. Već sam najavila da ćete doći. A sad vas i pozdravljam. A sada e, ćemo početi sa prvom rundom panelista. Izvolite. Madame la Hvala mi ćemo dakle otvoriti prvi panel sa različitim problematikama koje je vrlo jasno, koje su vrlo jasno rekli naši izvjestitelji Sidonija u ime odbora za proračun, a Frederik Zaden za odbor za zapošljavanje. Naš je zajednički rad zaista vrlo važan jer je bilo zaista važno da mi radimo zajedno s Europskom komisijom u svim tim pitanjima, dakle mi iz parlamenta i kolege iz komisije. To e, su teme gdje političke stranke ne smiju imati različite stavove. Dakle, radili smo svi zajedno ruku pod ruku u različitim trijalozima i to nas je zaista, to nam je zaista pomoglo e, kada smo dakle na tome radili i zahvaljujem se kolegama iz komisije na tim pitanjima. Vidimo e, iz ovoga što smo čuli da je e, kako samo uspostavljanje projekta, zatim proračunska sredstva zato izdvojena, o čemu je govorio Frederik, pa zatim ono o čemu je govorila Sidonija o kofinanciranju iz redova država članica. Dakle, za sve to skupa potrebno je da čujemo vašu viziju i da vidimo tu inicijativu za zapošljavanje mladih koja već neko vrijeme postoji. Dajem najprije riječ Michel Servo iz opće uprave za zapošljavanje u Europskoj komisiji. E, htjela bih zahvaliti e, direktoru jer smo mi iz Europske komisije E, zapravo jako dobro surađivali s kolegama iz Europske komisije. I zahvaljujem se e, Adrianu Sukovo koja je stalno bina uz nas i puno nam je pomogla. Dajem sada riječ glavnom ravnatelju e, koji će govoriti u ime Evropske komisije. Imate 15 minuta. Najpša hvala na svim mojim toplim riječima prema upućenim Komisije Mislim da sve te institucije, parlament, vijeće i komisija imaju jasan prioritet koji je e, e, usredotočen na zapošljavanje mladih. Nema tu nikakve sumnje s tim u vezi. I jasno je također da su i države članice prepoznale žurnost te situacije. Imali smo evo jutros, e, u stvari ovaj sastanak jutros je pravi trenutak. Nalazi smo se na pola puta e, strukturne programacije i mislim da je pravi trenutak da vidimo na, čemu je naš rad. E, ja ću vam nastojati objasniti na najbolji mogući način probleme s kojim se suočavamo. Kao što rekao, države članice su suočene sa žurnim situacijama, ali ipak imamo neke teške probleme koje moraju države članice rješavati i na to bih želio e, se usredotočiti. Potpuno se slažem, e, gospođo Moran Šartije, s onim što ste rekli, dakle da ima određena konfuzija glede e, jamstva za mladež i inicijative za zapošljavanje mladih. I treba biti jasan, zapošljavanje mladih je e, politički okvir, a inicijativa i e, socijalni fond su financijski okvir. Ova dva se moraju e, spojiti. Tu ponekad dolazi do određenih poteškoća i nejasnoće. Htio bih najprije podsjetiti na određene elemente koji se odnose na jamstvo za mlade, koji je, dakle, kao što rekao, politički okvir. Dakle, glede tog okvira, sjećate se da je došlo da je e, krajem 2012. godine usvojena preporuka, provedena početkom 2013. i što se tiče komisije, e, inicijalni važan trenutak je bio europski semestar 2013. godine, jer tada smo iznijeli preporuke koje je kasnije vijeće usvojilo za 12 država članica. Između ostalog, e, iznijeli smo još dodatne preporuke za druge države članice glede situacije mladih e, što e, koje se odnose na e, tržište rada i obrazovni sustav. Dakle, 12 država članica dobile su preporuke, konkretne preporuke glede provedbe jamstva za mlade i te preporuke se sad provode i mi sad analiziramo stanje stvari, kako napreduju stvari i u lipnju 2014. godine ćemo iznijeti analizu i nove preporuke. Mislim dakle da je važno za nas, komisiju i za vijeće da koristimo tu polugu e, preporuka. Mimo toga, sve države članice su se založile da će podržati plan provedbe e, jamstva za mlade i do sad smo dobili 22 plana provedbe koje analiziramo i moram vam reći da su oni, općenito govoreći, dobri, oni e, e, jasno primaju na znanje žurnost i stavljaju na raspolaganje resurse za provedbu značaja ovog programa. Ima nekih problema, tu je, samo ću napomenuti neke. Dakle, ministarska koordinacija izgleda u nekim državama članicama između ministarstva financija e, i e, za mladež nije, nije sloga i mislim da je to problem za e, mladež, za ovaj program, jer tu moramo imati horizontalnu suradnju, dakle suradnju nekoliko ministarstava. Zatim drugo pitanje s kojim problem koji imamo su neevidentirani mladi. Dakle, oni o kojima govorimo, koji nisu zaposleni, nisu na usavršavanju, nisu u sustavu obrazovnom je čitava skupina mladih koji su van sustava i oni moraju biti evidentirani. A problem je što neke države nisu baš e, sretne tim povodom jer će to povećati njihovu stopu nezaposlenosti. Zatim imamo još jedan problem, to je funkcioniranje e, službi za, javnih službi za zapošljavanje. One su u postupku reforme, neke dobivaju dodatne resurse, ali moram vam reći da imamo problem koji se neće riješiti e, kratko kratkoročno. Evo daću vam jedan primjer. Prošlog tjedna kolege su otišle u Atenu i dobili smo informaciju koja sve rezmira. Naime, u Grčkoj imate 608 savjetnika zaduženih za zapošljavanje, dakle sve ukupno za više od milijun nezaposlenih, dakle 600 za 1 milijun nezaposlenih. Eto, to rezimira dakle e, poteškoću e, provedbe jamstva za mlade. Imamo još neke druge stvari koje se rješavaju trenutno, to je više stručne prirode, za neke države članice imamo kašnjenje u e, financijskoj programaciji i razgovaramo isto tako o ciljnim skupinama. No, svim ovim želim reći da je većina država članica uvidjela koliko je ovo žurna situacija, sasvim jasno su uvidjeli, mobilizirani su, mislim da imamo dosta teške probleme, ali njih treba rješavati srednjoročno i ovdje konkretno mislim na činjenicu da e, jamstvo za mlade zahtjeva individualizirane službe. Dakle, obrazovni sustav, e, javne službe za moraju se organizirati u svim državama članicama kako bi e, mogle individualno rješavati pitanje pružati individualnu uslugu. Dakle, reko, kao što rekoh, tu imamo problem resursa koji mora biti e, dubinski analiziran. Evo, također ću e, e, napomenuti usvajanje okvira za staž, stažiranje, mislim da je to jako važno i s druge strane Alijansa za naukovanje jako, sada je već operativna i dobra, dobra stvar za politički okvir. Sad prelazim na financijski okvir inicijative za zapošljavanje mladih. Kao što ste rekli, taj, to je kao što smo rekli, to je mehanizam za financiranje, on je uveden, ali ako dopustite, želim reći da je to povrh e, socijalnog fonda, Europskog socijalnog fonda i tu se radi o proračunu od 6 milijardi u dva dijela. Jedan dio odnosi se na Europski socijalni fond, a drugi e, tu se radi o e, proračunskoj e, liniji, zasebnoj zasebnoj proračunskoj liniji. To katalizira napore i nastojanja država članica, usmjereno je na najugroženije regije, odnosno one gdje je nezaposlenost viša od 25%. I kao što ste rekli, to je jako važno, sve to mora biti anticipirano obrađeno e, i odnosi se na godine 2014. i 2015. Želim jasno reći jednu stvar, tih 6 milijardi neće biti dostatno. To smo već rekli tijekom rasprava, pregovora, mislim da to mora biti jasno rečeno i jasno da Europski socijalni fond treba dopuniti ta sredstva. I između ostalog osam država članica je već obznanilo da će dodijeliti dodatna sredstva iz svojih državnih proračuna, nacionalnih proračuna kako bi nadopuna ta sredstva. Mi smo napravili neke prvobitne procjene koje vrijede što vrijede. Tu se radi o procjenama naravno, a programacija će to potvrditi ili ne. Dakle, prema našim procjenama 13 milijardi Europskog fonda bit će dodijeljeno financiranju jamstva za mlade. Ako dodamo tomu e, Znači, državne proračune moći ćemo doći u sveukupno do 17 milijardi. Mislim da je to važan, veliki iznos koji će imati svoj jasan učinak. Kad se osvrnemo na provedbu inicijative za zapošljavanje mladih, naš cilj je jasan, to je dakle da to bude uspostavljeno što je primoguće. to podrazumijeva dakle, određen broj elemenata koje ću vam brzo spomenuti. Najprije e, prihvatljivost, usvojivost. Mi želimo da države članice što bolje e, koriste mogućnost anticipiranja plaćanja e, za e, razdoblje 2013. godine. Zatim, program, operativni programi to je nešto na čemu se radi, ali treba ubrzati rad. Zatim, e, prohod gotovine, cash flow, to e, treba se treba podnijeti redovito zahtjeve za e, sredstvima. Primjerili smo da određenim državama članicama između isplate sredstava korisniku i zahtjeva za povrat novac koji je upućen komisiji postoji određeni vremenski raskorak što podrazumijeva problem, izaziva problem nedostatka sredstava, nesolvent, nesolventnosti i onda e, to e, stvara probleme državama. I za kraj želim istaći e, mogućnost, jednu mogućnost Europske banke za investicije, za E, koje je pokrenula za e, financiranje, relevno financiranje, osobito za one države koje imaju problem e, solventnosti. Eto, to su te osnovne točke koje sam htio, na koje sam htio ukazati glede pokretanja ovoga svega. No, na čemu, kako stojimo sa državama? Evo, određene države kao što su Hrvatska i Poljska, već su najavile da će uspostaviti anticipiranje za 1. rujna 2013. godine, što je dobra stvar i e, koliko smo shvatili, druge se, određene druge države će e, slijediti taj primjer. Još neke države, Francuska, a i Italija, kako je najavljeno, e, podnose operativni program koji je posvećen inicijativi za zapošljavanje mladih, što je jako dobra stvar i omogućuje ubrzanje postupka. Druge države, Poljska, Litva, Latvija, su formalno proslijedili e, taj operativni program koji uključuje jamstvo za mlade u druge inicijative i to trenutno analiziramo. No, prije nego zaključim, želim vas podsjetiti da su u tijeku i druge e, inicijative Your First Arrest Job je nešto što je operativno i što koristimo. Zatim revizija e, mreže EURES predstavljena je odboru za zapošljavanje 18.3. To je ključna stvar i zatim osnaživanje, pojačavanje javnih sredstava za zapošljavanje je nešto što je predložila komisija, o tome se raspravlja i koliko sam shvatio o tome će, to će biti usvojeno na zadnjem e, plenarnom zasjedanju ovog tjedna. I za kraj želim samo podsjetiti da komisija organizira konferenciju o provedbi jamstva za mlade e, i to će, to će se dogoditi idućeg tjedna i tom prigodom predsjednik Barroso i grčki premijer će izložiti stanje stvari glede jamstva za mlade i naravno e, zastupnici Europskog parlamenta su pozvani na tu konferenciju. Naime, ta inicijativa ide na to, u slijed e, onome što je rečeno na konferenciji za e, zapošljavanje mladih u Berlinu i Parizu. E, izvolite, izvolite. Da, molim vas da privedete kraju. I samo sam htjela znati hoće li se i Adriana uključiti u raspravu. Ne, dobro. Onda, evo, izvolite, završite pa. Idemo dalje. Ispričavam se ukoliko sam bio predug, samo sam htio reći da e, je dakle uložen veliki trud, to je jasno, ali to je postupak koji će dugo trajati s obzirom na strukturne probleme koje moramo rješavati. Hvala. Hvala na ovom e, savršeno kompletnom, detaljnom i e, izvješću koje ste nam iznijeli. Bilo je jako interesantno. Pre, predajem riječ odmah na 15 minuta gospodinu Ricardu Ibarra Roki, koji je predsjednik eh, Španjolskog vijeća za mlade. Gospodine Roka, imate riječ. Eh, dragi zastupnici, Dame i gospodo, hvala vam što ste me pozvali da dođem na ovaj sastanak o inicijativi zapošljavanja za mlade. Hvala vam što dakle, govorimo na tako važnu temu. Naša organizacija je platforma za mlade u Španjolskoj i jako nam je drago da EU unija iz svog proračuna izdvaja sredstva za borbu protiv nezaposlenosti mladih. Oprostite, molim vas, E, možete li ipak e, malo sporije čitati? Oprostite, hvala. Moramo se e, boriti protiv nezaposlenosti. Velik broj mladih nezaposlen U zemljama kao što su Grčka ili Španjolska nezaposlenost mladih iznosi i preko 50%. Stope nezaposlenosti vezane su za druge dramatično visoke stope. Moramo razmotriti na koji način <clears throat> je cjelokupna situacija s mladima. U Španjolskoj ona je vrlo loša jako velik broj mladih koji su zaposleni, a imaju manje od 25 godina, imaju ugovore na, određeno vrijeme. Više od 50% mladih ispod 25 godina e, su e, na rubu siromaštva. E, Već više od jedne trećine njih previš, ima prevelike kvalifikacije u odnosu na e, radno mjesto koje imaju i većina njih također živi kod roditelja. 93% novih ugovora iz prošlog tromjeseća bili su na određeno vrijeme. U tom smislu pozdravljamo inicijativu za zapošljavanje mladih koja je vrlo pozitivna, ali nema dovoljno sredstava kako bi bila učinkovita. Ta je inicijativa zapravo e, jako razočuravajuća jer ne omogućuje da se bori protiv e, nezaposlenosti u zemljama protiv moje. 3 e, milijarde eura predstavljaju premalena sredstva E, jer ekonomski troškovi cjelokupne situacije prema procjenama iznose više od 150 milijardi eura. To je veliki problem kako za naša gospodarstva, tako i naše društvo. E, Španjolsko vijeće ili e, forum za mlade su tražili da se izdvoji više sredstva, a E, ured, e, Međunarodni ured rada smatra da bi bile potrebne 21 milijarda. Španjolska je zemlja koja ima najveću stopu nezaposlenosti mladih. Treba dakle dodati sredstva iz ovog e, fonda kada kojih kombiniramo s onim koje je dala španjolska vlada e, iznosit će otprilike 3 milijarde. Dio će izdvojiti španska država, dio španjolske regije. U situaciji u kojoj sada živimo, dakle velikih mjera štednje, većina uprava neće moći koristiti ta sredstva. U prethodnom proračunskom periodu e, sredstva koje su se izdvajala za Španjolsku nisu se zapravo primijenila. I e, mnogi projekti zapravo ostali su nefinancirani, nije ih se koristilo. Ono što smo mi preporučivali prije i što se preporučamo i sada je da sredstva koja su napravljena da se oni ne računaju u naš deficit, inače neće biti ispravno uopće moći e, ih se ispravno koristiti. E, trebalo bi se poraditi na mjerama da se poveća zapošljivost mladih. Moramo se usmjeriti na to da se založemo za veći rast u zemljama članicama. Ne smijemo tražiti tolike mjere štednje u zemljama članicama jer one samo mogu uroditi većom nezaposlenosti, naročito nezaposlenosti mladih. U Španjolskoj će se većina mjera provoditi putem Španjolskog fonda za nezaposlenost mladih i putem operativnog dijela Europskog socijalnog fonda. Operativni program koji će španjolski program namjeravati e, specificirati u sljedećih nekoliko mjeseci pokušat će se uspostaviti nove web stranice i e, mnogi e, programi većina će biti usmjerena financijskoj pomoći mladih e, za doškolovanje E, i e, osnovaće će se radionice kako u poduzećima, tako i u pojedinim školama. Vlada je također najavila da osim jamstva za mlade, da će se inicijativa za zapošljavanje mladih također uklopiti u strategiju za poduzetništvo i borbu protiv nezaposlenosti mladih namjerava se restrukturirati sam trošak rada i e, da će se reformirati uopće cijeli sustav zapošljavanja. Ne znamo koji će biti učinak svega ovoga, ali smatramo da ima previše mjera. A same e, se e, organizacije mladih uopće ne konzultiraju na početku, već samo na kraju kada se već definiraju projekti. Mi smatramo da mi moramo ovo biti uključeni od samog početka. I e, na taj način ćemo imati nove sinergije i tajne pristupe. E, mi mislimo da zemlje članice, Europska komisija moraju uzeti u obzir koliko je to važno E, u tom slučaju, ako se to uzme u obzir, mjere će zaista moći prijeti do mladih ljudi. Mislimo da glavni prioritet inicijative za zapošljavanje mladih e, mora e, biti da se odgovori onima mladima kojima je to najviše potrebno i zato treba surađivati s inicijativama za mlade, i normativne mjere će se sugerirati, a e, politike imaju za namjeru da se e, surađuje i moramo imati kvalitetu koja zaista mora dobiti prioritet jer e, moramo izbjeći da mladi budi budu socijalno isključeni. A instrumenti koje koriste e, i koje podržava država kao što su staž i e, nauk je zapravo nešto što ne ide u korist mladima, već je to samo zamjena za davanje kvalitetnih ugovora rada mladi onda često nisu adekvatno plaćeni. Jer mi ćemo zapravo na taj način promicati dvostruki e, mjerila u svijetu rada. Mi zato tražimo da staževi trebaju imati jednu Europsku komisiju, je... E, europsku perspektivu i europska jamstva, ali ne onakva kakva su usvojena 10. ožujka. Forum za mlade i e, organizacije mladih u Europi su vrlo kritični prema toj inicijativi. Mi želimo da se E, zaista vrati na onu prvobitne mjere kada se naglašavao razdoblje od četiri mjeseca. Lokalne organizacije primjenjuju neke pilot projekte, međutim ne možemo procijeniti e, kako će biti njihovi rezultati zbog načina na koji su napravljeni. Hvala lijepa, sada dajem riječ posljednjem govorniku iz ovog panela Aleksu e, Masonu iz Europskog foruma za mlade. Dajem vam riječ i e, molim vas da se pridržavate podijeljenog vremena, dodijeljenog vam vremena kako bismo imali vremena za raspravu. Hvala najljepša predsjednice. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, zastupnici iz odbora, najljepše hvala što ste nam dali mogućnost da sudjelujemo u ovoj raspravi, dajemo svoj doprinos u vezi sa inicijativom za zapošljavanje mladih. Ja ću se usredotočiti na izazove koje smo primijetili e, u sklopu inicijative za zapošljavanje mladih. No, prije toga, ukoliko mi dopustite, samo bih e, željela spomenuti nešto što je rekao glavni ravnatelj eh, o koordinaciji, o potrebi za koordiniranjem. I jako sam sretna što sam mogla čuti ovaj poziv na dodatno koordiniranje na državnom, ali i na europskoj razini, jer to je nešto što se traži već e, čitavo desetljeće da je potrebno nužno bolje koordiniranje kada se govori o politikama koje e, utječu direktno e, na naše sugrađane, jer ne radi samo o vertikalnoj politici, već o svim politikama koje utječu na svakodnevni život mladih, koje moraju biti organizirane nadzirane i provedene na koordiniran način. Dakle, moglo bi to biti jaka pouka za europske institucije, ali isto tako i za državne institucije, državna tijela i za države članice da razmisle o tome kako, se, kako bolje koordinirati svoj rad i na eh, jednoj strateškoj razini ako i kako moguće. Dakle, evo samo sam htjela eh, nakratko eh, se nadovezati na to konkretno u vezi sa inicijativom zapošljavanja mladih. Što se pak tiče izazova, glavni izazovi koje smo evidentirani odnose se na kakvoću, na otvorenost, pravičnost i potrebu za sveobuhvatnom politikom, zatim komunikacijski izazovi su jasni, primjećeni i tu postoji također potreba za e, pristupom, e, zajedničkog pristupom e, javnog privatnog sektora, isto tako monitoringa. monitoring. Kada je riječ o e, kakvoći, dakle, pristup bilo kakav posao je dobar posao, hm, dakle, mi mislimo da je to bila ona ideja koja je počela isplovljavati u studijama prošlih godina kako bi se riješio problem nezaposlenja mladih. Mi vjerujemo da scheme poput e, Europske inicijative za zapošljavanje mladih dodaju svoj doprinos e, promičbi zapošljavanja mladih, ali je ključno da e, dobra radna mjesta budu u srži ovih svih napora. Postoji sve veća potreba E, odnosno jasno je da e, su privremeno i povremena e, radna mjesta sve češća. Evo 42 posto mladih europljana su na privremenim ugovorima za razliku od odraslih kod kojih je, se to odnosi na 37%. mi smo radili 13% E, na Pariškoj konferenciji koju je organizirao predsjednik Oland e, na, sa sastankom sindikata i Europskog odbora za mlade e, i sudjelovali smo na tome, razgovarali sa šefoma država i vlada o mjerama koje se odnose na kakvoću tih radnih mjesta. I kada se radi o toj kakvoći, to je Ricardo spominjao, neću ulaziti u pojedinosti, no prijedlog o e, stažiranjima znamo koliko je to veliki izazov, no stažiranje, naukovanje, to su stvari od ključnog značaja za mlade kako bi poboljšali svoje e, obrazovanje, kako bi mogli stupiti na tržište rada, ali kakvoća, ponavljam, je nužna u tome svemu. I nažalost vidjeli smo da određene države članice nisu baš rade jamčiti tu kakvoću, iako je to komisija predložila i inzistirala na tome, mi se slažemo uveliko sa, sa Europskom komisijom, no nažalost države članice same su manje bile involvirane u toj potražnji za kakvoćem radnih mjesta. Druga stvar koju želim spomenuti odnosi se na otvoren, pravičan i sveobuhvatan e, pristup. Inkluz, sveobuhvatne mjere su važne. Ono što želimo naglasiti jeste da u određenim državama članicama smo mogli vidjeti da se provode određene scheme kako bi se omogućilo mladima stupe e, da dođu do obrazovanja i obučavanja, no isto tako socijalna pomoć je ukinuta. To nije baš koherentno. Druga stvar i drugi dio ove stavke koje želim spomenuti odnosi se na starostnu skupinu. Mi smo izvorno tražili da e, jamstvo za mlade, da se odnosi na mlade starost do 30 godina. A zatim je iznesena preporuka da se odnosi na one do 24 godine, a zatim e, ona e, starostna skupina od 25 do 30 godina e, tu, na njih bi se to odnosilo shodno voljama spremnosti država članica. 2011. godine bilo, imali smo 14 milijuna nezaposlenih, 70, 13 su bili od 13 do 18 posto, 6,5 milijuna su između 25 i 29 godina, to predstavlja 20 te starosne skupine i mislim da je stvar jasna da e, nezaposlenost se ne odnosi na mlađe od 24 godine, to ide puno dalje. I danas kad znamo da e, smo u razdoblju tranzicije, da, mladi koji su u tranziciji između obrazovanja i zapošljavanja, odnosno e, između obuke i stalnog, stabilnog radnog mjesta, to je još veći problem. Dakle, moramo pomoći onima koji e, su isključeni iz tržišta rada. Zatim imamo i komunikacijske izazove. Imamo dva ključna aspekta tih izazova. Prvi jeste kako to percipiraju mladi. Mislim da je bilo nekoliko teškoća kako bi se stvarno vidjelo koje su to najpotrebnije skupine i donekle stvoran neka zbunjenost ili nejasnoća oko onoga na koga se odnose ove potrebe koji su tko je potrebit. Ne radi se tu samo onima koji su isključeni, koji su suočeni s isključenošću, već na sve one kojima je potrebna obuka. I prelazimo onda sad na drugi dio, a to je e, to kako stupiti u suradnju, u kontakt s tim mladima. I to su prethodni govornici već e, e, spominjali, do koje mjere su službe zapošljavanja ponekad, ponekad u teškoćama kada žele stupiti u kontakt s tim mladima. U Italiji, kao što znamo, to je jedan, jedna od ključnih mjera koja će biti organizirana. Dakle, treba se postarati da mladi budu u mogućnosti da e, dođu do javnih e, zavoda za i da se pokrene dijalog između korisnika i zavoda za Zatim mjere e, koje su mjere potrebe za suradnjom, partnerstvom e, između javnog privatnog sektora? Pa gospođo Mohan, vi ste rekli, i spominjali da e, je ovaj fond samo vidljiv dio iceberga, pa da, tome je tako sigurno i to se, ovaj se problem neće, e, nećemo se moći iznijeti s ovim problemom samo ovom inicijativom, da. Mi smo primijetili neke elemente u postojećim e, schemama za jamstvo za mlade, ali to, su, to bi mogli biti porezni poticaji u privatnom sektoru kako bi se e, zaposlo više mladih. Evo u Finskoj, na primjer, postoji nešto što je povezano za jamstvo za mlade, ali čini nam se da bi bilo dobro proširiti te mjere i na tržište rada Zatim, kada govorimo o pristupu povezivanja partnerstva javnog-privatnog sektora, jeste potreba da sudjeluju organizacije u ovome. Postoje dva, dvije stvari. Vidimo da sposobnosti koje traže na lokalnoj i regionalnoj razini e, poduzeća su takve da bi trebalo pojačati partnerstvo između raznih dionika kako bi mladi bili proaktivniji i više i bolje sudjelovali u tom postupku. I zaključno želim spomenuti nadzor i provedbu inicijative za zapošljavanje mladih. Tu imamo četiri ključna elementa, dakle, sudjelovanje mladih. Evo, neki od prethodnih govornika su već spomenuli to da se ovdje radi o šablonu, dakle, tu se radi o ravnoteži između svih dionika, između poslodavaca, službi za zapošljavanje e, i svih aktera kako bi mladi bili u središtu ovog postupka. Oni moraju više sudjelovati ne samo u postupku odlu donošenja odluka, već u provedbi i implementaciji. E, zatim mi vjerujemo da bi ovaj, ova inicijativa morala biti uključena u nacionalne programe, reformske programe i konačno e, izazovi s kojima se susreće proračun. Mi primamo na znanje trud ovog, ove institucije kako bi, stavljena, kako bi sredstva bila stavljena na raspolaganje ove godine, iduće godine, 2016. godine, kako ćemo održati, poslije pitanje kako ćemo održati tu, e, taj program, tu schemu i jednako sudjelovanje u ovoj inicijativi. Dakle, hvala najljepša. Hvala i vama na ovom sintetiziranom izlaganju i na primjerima koje ste dali. Da otvaram sad raspravu i predajem riječ Salvadoru Garigi Poledu za pitanje. Sí, muchas eh, Puno hvala. Hvala eh, eh, na ovome i hvala svima koji su se javili za riječ. E, sve vaša stanovišta zaista su razumno iznesena. Što se tiče inicijative za zapošljavanje mladi, moram reći da dio nedostataka, otvoreno govoreći, e, dolaze iz načina na koji se financira inicijativa za zapošljavanje mladih. Podsjetimo se radi, da se radi o izvjesnoj pilot projektu kako bi e, se potpomoglo inicijativama e, na e, razini država koje su se pokazale najboljima. Što se tiče europske dimenzije, te se dimenzije i sa državne razine trebaju prenijeti u druge dijelove Europske unije. Radi se dakle ponavlja inicijativama koje su se napravile u pojedinim državama i koje su se pokazale dobrima. Te se inicijative dakle trebaju pretočiti u one dijelove Europske unije gdje je nezaposlenost mladih najveća. Međutim, radi se o pilot projektu. Iz tog razloga smo mi izdvojili sredstva e, početkom proračunskog perioda, ali situacija s financiranjem e, inicijativa za zapošljavanje mladih je vrlo složena jer mi e, najviše trebamo pomoći one zemlje koje se nalaze u najtežoj situaciji. One dakle e, teško e, mogu u to ući na kvalitetan način. Na to nam je ukazao predstavnik iz Španjolske. I upravo će to biti ono što čem će se jako puno raspravljati, naime što se mora prikazati kao deficit, a što ne. Trebamo vidjeti i kakva će biti evolucija Europskog socijalnog fonda koji se mora nositi e, sa ovakvom nezaposlenošću. E, moram reći moje osobno mišljenje da se sve skupa neće lako moći izvršiti u pojedinim zemljama članicama. Što se tiče javnog privatnog partnerstva, vidjet ćemo kako će se i u što usmjeriti tih 18 milijuna eura koje dolazi iz Europske komisije. Projekti zapravo neće biti odobreni do jeseni ove godine, što znači da će se oni početi provoditi tek 2015. godine. Prema tome kasnit ćemo godinu dana. Morat ćemo dakle, čekati da vidimo što će komisija reći o operativnim programima koji uključuju inicijativu za zapošljavanje mladih. Hvala lijepa. Vidim e, da se e, šestoro sudionika javilo za riječ. E, osmero. Evo, zaključujem ovim popis govornika i da ću odmah riječ Ingeborg Lesner, a nakon toga Truppel. Molim vas da budete kratki. Ingeborg Lesner najprije. Hvala lijepa. Želim zahvaliti E, mi u odboru za proračun već smo pokušali e, ustanoviti što je dosad e, potrošeno iz socijalnih fondova za borbu protiv nezaposlenosti. Dakle, ono što me sada zanima je da li znamo što se doista događa sa novcem, jer do sada komisija nam nije mogla reći E, koliko je tu novca zapravo e, utrošeno i što se s njim dogodilo. Želim postaviti još jedno drugo pitanje. U nekim zemljama članicama imamo problem nezaposlenosti mladih već dosta dugo vremena. I u mnogim regijama gdje ta nezaposlenost nosi 25% i više E, zato me zanima, to je pitanje e, kolegi iz Španjolske, a i drugim e, govornicima, da li zemlje članice zapravo dugotrajne strukturne probleme zapravo rješavaju, bavi se njima ili mi jednostavno dajemo novac i nadamo se da će se stvari same od sebe riješiti. Hvala. Um, Hvala našim e, govornicima koji su istaknuli e, suradnju između zemalja članica i europske razine i e, naglasili potrebu za kvalitetnim radnim odnosima. Odnos između garancije za mlade i općih potreba za stvaranjem radnih mjesta. Zato bih vas htjela podsjetiti da e, većina e, zastupnika iz e, klubova Pučana i SED-a koji su doprinijeli smanjenju ovih fondova radi se o tome da moramo smanjivati e, emisije CO2 što ima utjecaja na stvaranje radnih mjesta. Mi zapravo mi naravno pozdravljamo inicijativu za zapošljavanje mladih. E, e, međutim to bi trebalo biti povezano trošenje tih novaca trebalo bi biti povezano sa inicijativama na terenu. Hvala lijepa. Hvala najprije Aleksandro Serkas i onda nakon toga Paul Rubik. Hvala lijepa. Želim najprije napraviti komentar. E, Odbor e, za zapošljavanje, za razliku od onoga što je rekao kolega, pa to nije e, za nas pilot projekt, to je jedna nova politika mi ne možemo sve ovo svesti na pilot projekat i čekati da vidimo rezultate. Ovaj projekat izazvao je ogromna očekivanja, naročito u onim zemljama gdje je nezaposlenost jako velika, ako ljudi i dalje ostanu frustrirani, dodat će se novi problem na već postojeći projekt. Naime, ne radi se samo o tome da su mladi nezaposleni. Oni su razočarani i obeshrabreni kako po pitanju vlastite budućnosti, tako i po pitanju budućnosti Europe. Što se tiče sredstava, da vijeće nije bilo jako darežljivo, ali e, zemlje članice vijeća moraju sada to primjenjivati. I zaista treba nešto učiniti kako mladi ljudi, čitav jedan naraštaj, ne budu obeshrabreni. Oni čekaju da se određeni problemi riješe nije sve stvar samo financiranja. Govorili smo o mobilnosti kao rješavanju problema, dijelu rješavanja problema. Obraćam se, dakle, španjolskom predstavniku je li sve ovo nešto kako bi se zavarao protivnik. E, treba reći, ljudi trebaju pokrenuti, pa će se onda situacija riješiti. Međutim, mladi španjolci koji imaju diplome, da li oni trebaju otići iz svoje zemlje? Hvala najprije e, Paul Rubik. Hvala lijepa na ovoj inicijativi. Mislim da je temelj, osnova za radna mjesta je E, da imamo ljude koji imaju novca, kupovnu moć za plaćanje robe i usluga. E, zato e, hrabrost za samostalnost, za samostalno za ulazak u poduzetništvo E, ovisi o tome. Vrlo je važno otvoriti nova područja aktivnosti. Imamo inovativna područja gdje upravo Europa e, vodeća na globalnoj sceni, međutim u izvjesnim zemljama se potiče osamostaljavanje, samostalno poduzetništvo, e, ali E, potom uzeti u radni odnos zaposlenike je veliki korak. Dakle, što možemo učiniti da samostalni poduzetnici budu ohrabreni da zaposle mlade ljude? Možemo im pomoći tako da smanjimo rizik, da ga sedemo na minimum, e, ali koje poticaje možemo upotrijebiti kako bi postigli da poduzetnici zapošljavaju mlade? Za sada imamo 25 mla, e, malih i srednjih poduzeća u Europi. Što komisija predlaže? Kakve poticaje za takve, za ta mala i srednja poduzeća kako bi oni zapošljavali mlade ljude i kako bi ih e, mogli dalje obrazovati. Dakle, što možemo učiniti u našem dualnom sustavu e, kako bi s jedne strane stručno e, usavršavanje i edukacija, što tu možemo učiniti kako bi se ohrabrilo poslodavce i kakve im poticaje možemo dati. Hvala. Sada Juan Hanho i Ivajlo Kalfin i Merić. Najljepša hvala predsjednice. Ja mislim da ova inicijativa i da je rasprava na našem odboru jako važna. I evo, u pravom trenutku je do toga došlo. Želio bih najprije razjasniti određene koncepte koji mi se čine važnim. Dakle, nakon ovih godina, kriznih godina, i situacija mladih u brojnim državama, osobito u Španjolskoj, je dosegla nedopustive razine. Dobro, ono što Inge rekla je točno, moramo praviti razliku između suštinskih problema i onih koji su izazvani samom krizom. Podsjećam da e, u Španjolskoj tijekom godina kad nije bilo krize samo 40% mladih su je radilo. Dakle, vidimo da u Španjolskoj imamo problem strukturne prirode mimo krize i tome je tako zbog dva temeljna problema. Kao prvo, pravila na tržištu rada nisu bila dovoljno fleksibilna i nisu omogućavala da se e, uključi mlade na tržište rada, a zatim imamo problem sa e, obrazovnim sustavom koji nije omogućavao da se e, mladima da se mlade obuči s onim stvarima koje su potrebne za tržište rada. To su dakle temeljni problemi. Suštinski istina je da ova inicijativa zapošljavanja mladih da je to poput čok terapije. koji može utjecati na ova dva strukturna problema. I to je važno, kao što je to i iznio kolega Serkas, koji je i kolega, ali i prijatelj. No, tu imamo isto tako i problem mobilnosti, ali s njim se ne slažem glede tog pitanja. daću vam jedan mali primjer. Podsjetimo se programa Erasmus. Tu se radi o mobilnosti. I mladi koji idu drugdje kako bi imali bolju obuku, to su oni koji će imati više mogućnosti. I mobilnost je pozitivna stvar, ne negativna. Evo vam primjer. U Španjolskoj ima manj, slabija mobilnost unutar zemlje nego izvan. Dakle, to pokazuje da tu postoji jedna, psihička barijera koja nam ne omogućuje da uvidimo da živimo u svijetu e, u kojem e, je moguće ne živjeti, raditi i umrijeti u istom mjestu, na jednom mjestu. Mladi trebaju ići van svog mjesta. Dakle, mobilnost je pozitivna stvar. Evo, konačno, a tu se slažem s Alejandrom, imamo veliki problem glede percepcije Europske unije kod mladih. Jer ovdje se kaže Europa poduzima razno razne stvari, stavlja sredstva istina nedostatna, ali stavlja sredstva državama članicama na raspolaganje kako bi se borilo protiv nezaposlenosti mladih. A percepcija o Europskoj uniji koju će imati mladi posredstvom ovog programa je ključna problem u tome što institucije, europske institucije nisu djelovale pravom brzinom kao što su trebale spram ove krize institucionalne i gospodarske. Dobro, sada i Vajlo Kalfin ima riječ, a onda kojeg kolegica Hvala predsjednice, ja ću biti kratak. Želim se, želim spomenuti tri stvari. Kao prvo, moramo jako dobro opravdati i to je savršeno jasno, dakle, E, rashode e, e, iz proračuna Europskog parlamenta i naš klub zastupnika jako inzistira na tome da se uzmu u razmatranje i socijalni aspekti kada se govori o ovome svemu, to je jako važno. Kao drugo, želim pitati sudionike u raspravi nešto u vezi s ovim brojkama koje su iznijeli, jer nije mi jasno baš u potpunosti sve to što je rečeno. Gospodine glavni e, ravnatelju, rekli ste da uz nacionalne fondove i Europski socijalni fond cjelokupna e, cjelokupni iznos bi mogao dosegnuti 17 milijardi eura, ukoliko sam vas dobro razumio. Da li se to odnosi na ovo dvogodišnje e, dvogodišnje razdoblje kada ćemo napraviti front loading, dakle upotrijebiti sredstva za, plać... za izdvajati eh, sredstva u prvoj fazi proračunskog razdoblja. I zatim eh, ova jedna milijarda koju ste spomenuli, da li je to eh, za jednu godinu ili dvogodišnje razdoblje. I konačno, treća stvar u proračunu je napravljen mehanizam kako bismo dalje mogli financirati nakon ovog, ove prve dvije godine izdvajanja sredstava u prvoj fazi proračunskog razdoblja, dakle da možemo e, kumulirati sredstva i to je jedna inovacija u europskom proračunu, ali da li ćemo moći vidjeti neku procjenu prvog dvogodišnjeg razdoblja funkcioniranja europske inicijative za zapošljavanje mladih prije nego što pređemo na dodatno prikupljanje sredstava? Hvala. Hvala vam. Dakle, gospodin Jurgen Klute ima riječ zadnji govornik. Hvala lijepa. E, u osnovi želim reći u ime svog kluba zastupnika da mi pozdravljamo to što je Europska unija aktivna na ovom području. Mislim da je to iz političkih razloga doista neophodno e, i moramo pomoći mladim ljudima da se integriraju E, dakle, to je ono što pozitivno što imam za reći. Ja dolazim iz Rurske oblasti gdje već desetljećima e, e, imamo problem nezaposlenosti, nezaposlenost mladih i bavimo se time. I iskustva koja imamo iz tog područja govore da mora se istovremeno imati programe kao što su ovaj i programe za stvaranje novih radnih mjesta. E, mladi ljudi, to je moje iskustvo, E, ja sam sam radio 15 e, godina na tome. Mladi ljude nemoguće je motivirati za takve projekte ako nakon toga, nakon dvije, tri godine ih čeka ništa. Zato apeliram, važne su ovakve inicijative, ali paralelno uz to moja mora se raditi na stvaranju novih radnih mjesta. To je jedna velika opasnost ako nakon ovakve inicijative mladog čovjeka čeka ponovo nezaposlenost. E, kao drugo ovo pitanje kako se e, samostalne poduzetnike može motivirati da zapošljavaju mlade ljude ako poduzetniku nisu potrebni zaposlenici onda ih neće zapošljavati nikakve a ne samo e, mlade dakle još jedno samo jedan kratak komentar za kraj jasno je iz izlaganja koja smo saslušali da se e, da je vrlo važna kvaliteta e, radnih mjesta odnosno kvaliteta mjera koje poduzimamo dakle moje pitanje bi to bilo kako e, tu kvalitetu možemo postići kako, će se, kako se to kontrolira kako se to osigurava na koji način hvala lijepa Merci. hvala Ostaje nam pet minuta. A stvarno bih htjela dobiti ja, kratko i jasno pitanje na sva ova pitanja koja se odnose na komisiju, na Europsku komisiju prvenstveno i žela bih dakle da dobijemo jasna, sintetična, sintetična odgovor na sva ova pitanja. Hvala. Hvala, nastavit ću biti jako kratak. Najprije što se tiče inicijative za mladih, želim E, potvrditi da su one procjene koje sam iznio 17 milijardi koje su sastavljene od inicijative za zapošljavanje mladih u dvogodišnjem razdoblju 2014. i 2015. godinu plus e, Europski socijalni fond plus e, sva sredstva od država članica. Dakle, želio sam biti jasan što se ovoga tiče. Što se tiče poduzetništva, želim reći da onim mjerama koje smo naveli u preporukama za mladež, preporuke za preporuke za mladež i e, inicijativ za mladež, za mlade, e, to je u tom popisu, dakle države članice mogu e, birati. Što se tiče kakvoće stažiranja, slažem se onim što je izneseno, mi u komisiji smo bili razočarani, razočarani smo nevoljkošću država članica da usvoje znatno ambicioznije preporuke što se ovoga, što ove točke tiče, ali evo, napravljen je prvi korak u pravom je smjeru i e, nedvojbeno je da ćemo se vratiti na ovo pitanje. Što tiče pitanja sufinanciranja, budimo jasni, sufinanciranje je malo ili dosta slabo, jer ako gledate ove dvije, e, dva, dva dijela inicijative i ako se primjeni e, stopa od 15% koja se može primijeniti samo na onaj dio koji se odnosi na ESF, na kraju ćemo imati samo 15% od e, ukupnog iznosa. Dakle, to je mala stopa sufinanciranja i ponovno želim privući pozornost na mogućnost koju nudi Europska investicijska banka da se napravi dakle, pomoćno financiranje, da se asistira u financiranju, to je važno za one države koje imaju problem nesolventnosti, za, odnosno nedovoljnih sredstava, finanskih sredstava na raspolaganju. Evo, jesam li bio dovoljno kratak? Najljepša hvala. Gospođa Gresle postavila je pitanje koje se odnosi na statistiku i koja e, se nadovezuje na pitanje gospodina Kalfina, ukoliko biste mogli odgovoriti. Bilo bi dobro da odgovorite na ovo završno, e, završni element o provedbi toga. Da, hvala. Što se tiče onog što je rečen, e, što je učinjeno prije 2013. mislim da treba reći da je komisija pokrenula ono što zovemo E, timovi za e, djelovanje za mlade i cilj ovih timova jeste da reprogramiraju, reorientiraju Europski socijalni fond kako bismo imali konkretne inicijative za borbu protiv nezaposlenosti mladih. Rezultat toga svega e, predstavlja 4,2 milijarde, od čega 1,8 milijardi posvećena je projektima koji e, su trenutno nas u tijeku u državnom članicama, a ciljna skupina ovog reprogramiranja e, odnosi se na milijun, 1,2 milijuna e, mladih koji će dakle e, biti korisnici ovog programa. A glede zadnjeg pitanja koje se odnosi na ubrzanje ovog postupka, procesa, to je nešto što sam u prvom izlaganju spomenuo. Mi smo jako željni da inicijativa pročne što prije. Mi želimo države članice i potrebe e, mogućnost e, izdvajanja sredstava u prvoj fazi proračunskog razdoblja od 1. rujna. Kao što rekoh, e, donekle sam zabrinut time što ovaj program traje i mi nastojimo potaknuti države članice da što prije to e, pokrenu. Kao što sam rekao u biti svom izlaganju, neke države članice su odlučile stvoriti jedan zaseban program za inicijativu za zapošljavanje mladih, to pomaže da se ubrza cijeli postupak i eto to je ono što mogu reći o brzom početku e, ove inicijative. Hvala. Hvala glavni ravnatelju. Što se tiče e, ostalih e, dvoje sudionika u panelu, postoji li neka, neko pitanje na koje nismo odgovorili, ili barem da kažu jednu rečenicu? Mislim da smo riješili ovo sve. Da, evo izvolite, imate riječ. Evo, sam kratko, jako kratko. Evo. E, pokušat ću izravno odgovoriti na pitanje koje mi je postavljeno. Evo, konkretno što se tiče pitanja dodjeljivanja sredstava, to je pitanje o Međunarodnoj organizaciji rada. 21 milijarde eura je izračunata, 10 milijuna, 1600 eura koja je cijena programa i 4600 koji e, to su sredstva za dodatne, dodatna sredstva. Dakle, svi izračuni e, Međunarodne organizacije za rad e, osnovljeni su e, globalno na švedski model. Tu se govori o 6000 eura po osobi. I da, e, po tom programu trebalo bi uložiti još dodatna sredstva. Što se tiče pitanja španjolskog zastupnika, jedno se odnosilo na mobilnost, tu slažemo. Programi mobilnosti su jako pozitivni i to pruža mogućnost mladima, da dakle, tijekom svog obučavanja da se osposobe dodatno, no to se polazi od jedne premise, a to je e, da mladi samo inicijativno trebaju raditi, a ne e, i mobilnost ne smije biti jedino rješenje, jedini odgovor koji ćemo ponuditi. No, evo i u Španjolskoj, čak i kad, ukoliko se koristi taj program, evo, Erasmus i Eures su jako dobri, ali imamo veliki problem. Naime, mnogi mladi čini im se da moraju napustiti svoju zemlju jer jednostavno u državi nemaju e, rješenja i to nije nešto možemo pretpirati kao pozitivno, već nešto e, i moramo naći rješenje unutar zemlje jer mnogi mladi odlaze iz zemlje jer nemaju ništa. Dobro, hvala vam na odgovoru evo za kraj gospođa Mason. Hvala, evo, samo kratko. Želim se vratiti na ono što je zastupnica Gresle rekla u pitanju kada pita da li se tu radi o strukturnom pitanju. Mislim da je to jako dobro pitanje, jamstvo za mlade, e, predstavlja program koji omogućuje mnogim mladima da ih sustav ne napusti, nisu prepušteni sami sebi. No, tu je isto tako i pitanje gospodarskog rasta i ključno pitanje kako bi se moglo na globalan način i dugotrajno odgovoriti na pitanje zaposlenosti mladih u Europi. Najljepša hvala, želim zahvaliti Želim zahvaliti svim e, sudionicima u raspravi i zastupnicima. Ispričavam se kolegic predsjednici, evo, uvijek ostanem donekle frustriran jer želimo nešto reći o... Ali sad vam predajem riječ za drugi dio rasprave. Hvala lijepa. Vjerujem da svi koji će sudjelovati u drugoj rundi će razumjeti, imati razumijevanja. Naravno da je uvijek e, tako da prva runda obično traje dulje nego što je predviđeno. Nadam se da ćemo uspjeti nadoknaditi to vrijeme. Zato molim sve sudionike u drugoj rundi da govore, dakle o onome o čemu je tu e, riječ, a to, će biti implementacija u zemljama članicama. Gospodin Mećina, e, gospođa Fankotista i poslije gospođa Esposito. Molim vas da budite kraći nego što je prvotno bilo e, planirano jer moramo malo uštediti na vremenu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Pokušat ću se koncentrirati na najvažnije elemente e, našeg plana provedbe i želim samo e, dati dva kratka komentara o samoj suštini ove inicijative. Politička dimenzija ove inicijative e, omogućuje mobilizaciju svih partnera E, svi se nadamo da će nezaposlenost mladih zahvaljujući ovoj garanciji e, da ćemo, da ćemo moći smanjiti nezaposlenost mladih. Nadamo se većem gospodarskom rastu pod uvjetom da ostvarimo veći gospodarski rast nadamo se da ćemo moći smanjiti nezaposlenost jer garant, jamstvo za mlade i ova inicijativa vrlo su važni osobito u prve dvije godine implementacije htio bih podvući da kad analiziramo e, jamstvo za mlade E, dijagnosticirali smo dvije ciljne skupine i mi se koncentriramo na mlade ljude do 25 godina starosti, one koji su registrirani kao nezaposleni. Također želimo pružiti ruku svim mladima i iznad 25 godina starosti koji su još uvijek izvan sustava, a potom imamo i posebne aktivnosti koje poduzimamo e, e, u korist onih koji nisu zaposleni i više nisu i više se ne školuju e, dakle radi se o mladim ljudima za koje imamo posebna specifična rješenja tu se radi o mladima do 30 godina jer vidimo da su tu e, većinom e, problemi. Dakle, ljudi e, koji prilično kasno ulaze uopće na tržište rada nakon 25. godine starosti. Jamstvo za mlade E, uključuje strateške partnere koje su koje je odabrala vlada mi u Poljskoj imamo decentralirani sustav imamo regionalne e, i općinske e, zavode za zapošljavanje i specijalizirane organizacije koje se bave edukacijom i obrazovanjem mladih ljuda, E, dakle, e, mi imamo e, banku, nacionalnu banku koja financira te programe i koja E, osigurava sredstva. E, imamo nacionalne sadržaje, e, natječaje, regionalne natječaje, nevladine organizacije, uključujući i organizacije mladih su socijalni partneri koji su također aktivni kako bi se pomoglo mladim ljudima. Ova schema koju vidite pokazuje da pokušavamo e, pružiti ruku mladima koji su registrirani kao nezaposleni, ali i onima koji se nikad nisu registrirali i zato smo usvojili e, ovu schemu financiranja koja e, se temelji na fondovima, nacionalnim fondovima, a također i na Europskom socijalnom fondu i fondu za ovu samu inicijativu. Kad je riječ o partnerima koje sam spomenuo koji e, će primjenjivati ovu schemu tu bih htio komentirati e, što se tiče naših e, javnih e, službi za zapošljavanje, oni se nalaze u posljednjoj fazi reformiranja i tu imamo neke instrumente za mlade, na primjer za stažiste e, i za one koji, se koji rade na svom usavršavanju i prekvalifikaciji. Tu imamo cijeli niz instrumenata koji se e, temelje na jednoj schemi vouchera Dakle, tu postoje izvjesna obećanja za financiranje stažiranja, e, što bi trebalo potaknuti mlade ljude da postanu aktivniji na tržištu rada. U ovoj našoj reformi našeg, e, naših nacionalnih e, službi za zapošljavanje također imamo i druge scheme podrške. Ono što je važno je da su te e, e, službe su, su pod nadzorom e, a moguće je da se uključe i drugi socijalni partneri i nevladine organizacije. Drugi ključni element e, su natječaji, to je na neki način instrument dodane vrijednosti. E, on će biti financiran iz e, sredstava za ovu inicijativu na nacionalnoj i regionalnoj razini E, ne samo za one koji su registrirani kao nezaposleni, nego i za one koji su van ovog sustava i van sustava obrazovanja i nisu e, za, ne rade, odnosno nisu aktivni na tržištu rada. Vrlo je važno e, da se kod raspisivanja natječaja E, da su u e, komisije e, uključeni i predstavnici sindikata i da se utvrde prioriteti kod ovih natječaja kako bi u natječajima mogli aktivno sudjelovati svi kojima su potrebne ovakve mjere. A sada bih htio reći nekoliko riječi o drugim našim strateškim partnerima strateškim partnerima naše vlade. Ovo su e, specijalizirane jedinice koje su jedna vrlo dobro razvijena struktura, imamo oko 4000 e, jedinica. E, sve se to temelji na jednoj regionalnoj dobrovoljnoj schemi imamo jedinice e, za socijalnu e, socijalni angažman i zahvaljujući e, tome bit ćemo u stanju doseći one koji su izašli iz obrazovnog sustava, a još e, ne rade. Također ćemo uvesti programe usmjerene ka e, njihovom daljnjoj edukaciji i prekvalifikaciji kako bi ih se osposobilo za uključivanje u tržište rada. Ovo je inicijativa koja e, ima za cilj potporu e, poduzetništvu. Tu su e, partneri naša nacionalna banka koja će biti odgovorna za raspodjelu fondova e, naravno pod uvjetom da financijske institucije surađuju sa akademskim institucijama, sa sveučilištima ove mjere su predviđene ne samo za one koji završavaju studente nego i one koje još studiraju dakle studenti koji budu prezentirali neke poslovne planove će moći konkurirati to je pilot pilot projekt koji smo započeli u tri regije u Poljskoj i moram reći da za sada sve e, ide glatko i e, u pravom smjeru vrlo je važno da mladi ljudi nakon godinu dana e, e, ovih aktivnosti će moći e, zatražiti novi kredit E, dakle, ne radi se samo o poticanju poduzetništva, nego i o tome da se potaknu akademski obrazovani e, mladi ljudi, da ih se potakne da se odluče na poduzetništvo i naša je procjena da, da će do 2020. E, da ćemo moći e, dati oko 10.000 kredita. Dakle, to je jedan e, sustav kreditiranja koji je dugoročna strategija u Poljskoj. Cilj je promoviranje inovacija i to će omogućiti bolju povezanost između sveučilišta i poduzetništva. Dakle, ovo je jedna vrsta financijskog inženjeringa, kao što vidite na ovom slajdu, e, imat ćemo fondove iz fonda za zapošljavanje u iznosu od 1,8 milijardi, a iz Europskog socijalnog fonda 1,7 e, milijardi. To će biti upotrebljeno u periodu od 2014. do 2020. E, u 2015. htjeli bismo rasporediti većinu sredstava moram reći da smo e, započeli inicijative kako bismo aktivirali i dodatna sredstva. Tu imamo pričuvu e, koje je na raspolaganje stavilo ministarstvo e, rada i e, ciljna skupina je 31 tisuća mladih ljuda, on, on, ljudi. Ono što bih htio podvući je da osim ovih e, programa je da e, e, nova, da se stvore nova radna mjesta, da se ponude nova radna mjesta mladim ljudima i mi očekujemo nove investicije, nova radna mjesta za oko 70 tisuća mladih ljudi u Poljskoj. Također bih htio podvući da uz sve te aktivnosti koje su usmjerene E, ka zapošljavanju također i e, poduzimamo i druge e, dopunske mjere u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja. Tu se radi o modernizaciji stručnog obrazovanja, a također želimo usavršavati i sveučilišno obrazovanje E, također bih htio za kraj reći da trenutno smo u završnoj fazi priprema e, jamstava i u prosincu smo podastreli naše planove Europskoj komisiji, primili smo komentare i u sljedećim tjednima ćemo e, ponovo predati konačnu verziju ovih naših, ovog našeg programa i e, nadam se da ćemo e, u sljedećim tjednima aktivirati i e, jednu drugu schemu koje dakle to su scheme koje su usmjerene pomoći najranjivijima među mladim ljudima u Poljskoj. Hvala lijepa. Sigurno ćemo sada imati i nekoliko pitanja, e, međutim po mom mišljenju izgleda da je ovo e, što je Poljska do sada učinila e, doista izuzetno. Hvala, sada ima riječ mari christine van Bokstal. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Gospodine predsjednice, uvaženi zastupnici, oprostite što sam se premjestila, ali htjela sam sama voditi ovo e, izlaganje. E, s obzirom na vrijeme koje nam je na raspolaganju, uveliko ću morati skratiti svoje izlaganje, no želim vam odmah predstaviti forem e, E, javnu službu zapošljavanje, zatim e, iznijeti situaciju o stanju e, nezaposlenosti u Valoniju i reći što konkretno predstavlja jamstvo za mlade kod nas. Evo ukratko tu se ra... ovo je jako važno jer E, anticipiram jednu od preporuka komisije koja se na nas odnosi i ima jedna konkretna jako važna preporuka o dodatnoj e, usklađenosti i koordinaciji između politike obrazovanja i zapošljavanja. Belgija je država u kojoj je institucionalno parceliranje tako da je ta koordinacija puno uveliko otežana, jer tu se nalazi, ne radi samo o različitim ministrima, već i o različitim institucionalnim e, cjelinama, s obzirom da je lokalnim zajednicama prepuštena obuka, tu imamo dva, dva e, komiteta i evo nakon e, sada su regije te koje su zadužene nakon zadnje reforme za politiku zapošljavanja. Dakle, sve od toga je onemogućeno, no iza te realnosti e, tome tako zbog nedostatne koordinacije. No vidjet ćete, vidjet ćete, objasnit ću kako stvari stoje. Evo, imamo u Valoniji Imamo tri e, službe za četiri 4300 e, suradnika u Valoni radi u Foremu, imamo 11 e, regionalnih uprava koje ćemo reformirati, uskoro ćemo imati četiri velika, velika područja koje će biti puno neovisni, to je jako važno za mlade, pošto ćemo svoja izlaganja uskladiti potrebama, dakle onih nezaposlenih i socioekonomske situacije u Valoniji. I zadnja stvar, ovdje imate 25 centara za kompetencije, 32 centra e, za obučavanje. Isto tako smo posvećeni obučavanju odraslih. I na temelju ovoga svega u ovim centrima za osposobljavanje koji su vrsne e, institucije, tu ćemo e, ponuditi isto tako i stručno usavršavanje za mladež. Imamo isto tako pomoć e, za zapošljavanje i savjetovanje i obučavanje i to je stalna analiza tržišta rada i na taj način možemo permanentno nuditi preporuke glede politike zapošljavanja i obučavanja. Isto tako e, nezaposleni su, imaju pomoć, evo mi imamo e, ministarstvo u Valoniji koje uspostavilo individualiziranu pomoć dekretom i tome je tako već u zadnje dvije godine. I, evo, uz veliku skromnost i poniznost želim reći da smo anticipirali jamstva za mlade ovom politikom, što znači da e, ljude koji traže e, radno mjesto, e, mi idemo njima u susret, ukoliko je ono, ta osoba kvalificirana, dakle po izlasku iz e, škole, e, to vidimo u mjesec dana, ako je kvalificirana, ako je, da li raspolaže s diplomom, valjanom diplomom, to ustanovimo nakon mjeseca, onda im nudimo pomoć koja traje do godinu dana. Forem djeluje svo to vrijeme posredstvom raznih partnera, o tome ću kasnije govoriti, bilo da se radi o privatnim ili javnim partnerima. Kada obučavamo osobe, mi to radimo posredstvom e, centara koji su jako složeni, kompleksni i to kroz sva zanimanja koja postoje u Valoniji i u svim e, e, sektorima. Što se tiče centara za stvaranje kompetencija, evo ovdje imate pred sobom kartu Valonije, imate ih 25 centara koji su sektorski raspoređeni. Također smo u okviru spomenute reforme stvorili jedinstvene referentna mjesta za poslodavce, što omogućava svim poslodavcima da se obrate foremu za sve moguće potrebe. Tu se radi, e, na primjer, o pondi za otvaranje radnog mjesta, ali i druge stvari prije toga, jer e, često imamo problem kada e, ponude za radna mjesta kada su loše sročene, kada se ne zna o čemu se tu radi i Forem pomaže u tome jer mi trebamo naći, dakle spojiti ponudu i potražnju, dakle one koji nude radno mjesto i oni koji traže radno mjesto i isto ta se odnosi i, za, i na pomoć za obučavanje. Evo, kao što vidite, e, u Valoniji imamo 225 tisuća e, ponuda za radna mjesta, iako, imamo, iako je kriza, ali je, to je jako važno mnogi su usredotočeni na mlade, bez ikog iznenađenja jasno vam je da su internet i e, poruke e, najvažnija sredstva. I za kraj o foremu mi imamo tu želju da permanentno analiziramo tržište rada, prospektivno to radimo evo prije dva mjeseca smo završili studiju o e, poslovima budućnosti. Najčešće govorimo o poslovima koja, koja nisu dovoljno e, popunjena, zadovoljena, no imamo i taj problem što e, studiji su više spori i ne, ne ispituju tržište da vide što, što mu treba. Tako da smo mi to htjeli anticipirati i pitali smo tržište rada koja su to posla koja će trebati narednih pet godina. I evo sada imamo 320 um, zanimanja novi, i nekoliko dvadesetak novih i to smo, te smo informacije stavili na znanje dakle, e, općim centrima što će biti od velike koristi za budućnost. Mladi u Valoniji su dosta krhka skupina, imamo tri tržišta rada, u tržišta rada u Valon, Valoniji i Briselu je drugačije od Flandrije, jer imamo e, gdje postoji velika stopa nezaposlenosti mladih. Ova zadnja linija je dobra stvar, razina nezaposlenosti se smanjuje blago, ali stalno od srpnja prošle godine. Brojni su odgovori zašto je tome tako, ali evo kod nas u Foremu se vide prvi učinci, učinci tog ranog, eh, ranog praćenja i individualiziranog praćenja koje je pokrenut prije dvije godine. Ovdje imamo jednu dosta dugu prezentaciju što se tiče kakvoće, eh, tu treba znati da što se tiče nezaposlenih eh, valonaca, oni su jako loše mm, imaju slabe kvalifikacije i sve slabije i evo nakon šest godina nakon izlaska iz škole 61% e, su stupili na tržište rada 2007. 53 2012. godine. Tu imamo problem kvalifikacija, ali isto tako i stručne sposobnosti. Tu mislim na opću sposobljenost, ali isto tako i na njihove vještine. To je jako važno jer, kao što rekoh, e, e, matura zatim e, naukovanje i masteri su oni koji će vam dati posao. I tu imamo dakle način školovanja koja, ona školovanja koja predviđaju praksu u tvrtci tvrtkama su oni koji će vam sigurnije dati posao i naravno o tamo gdje se bavi znanošću i stručnim tehničkim e, poslovima tu, e, tu ćete više imati mogućnost da dođe do radnog mjesta, ali isto tako ono što je jako zaprepašćujuće i iznenađujuće je da e, kod, u nastavnom kadru imamo nedostatak radnog mjesta. I Imamo ove nice koje vidite sada, od nas je traženo dakle, da se identificira e, situacija. Vidimo da e, u Valoniji i Briselu e, smo ispod srednje vrijednosti, europske srednje vrijednosti, odnosno prosjeka i ovi faktori koji izazivaju rizik Dakle, problem je u tome kako ćemo se suočiti sa ovim svim, jer tu je širok panel, imate, imate mlade koji raspolažu velikim sredstvima, koji žive kod tate i mame, e, kojima ne treba velika sredstva, ali na drugom kraju imate mlade koji su u jako labilnim situacijama, koji su pod, e, koji su jako loše osposobljeni, ponekad i analfabeti, e, koji su zatvoreni u svojim getoima i napravili smo jednu studiju o toj populaciji to su veliki izazovi za koje je potrebno da se prilagodi politika zapošljavanja, bilo da se radi o e, izravnim ili neizravnim e, političkim mjerama. Tu su pilot projekti u Valoniji koji su provedeni posredstvom plana Marshall koji je e, na snazi već zadnjih deset godina i tu se javna sredstva e, fokusiraju na gospodarski razvoj regije i tako se stvaraju radna mjesta. O tome neću govoriti, ne brinite, evo prelazim na jamstvo za mlade i tu se nadovezujem na arsenal novih e, politika za stvaranje radnih mjesta. Evo želimo pisati tu inicijativu, no gospodin Servo je to već rekao, dakle ne smijemo pomiješati jamstvo za mlade, inicijativu za zapošljavanje mladih. Kao što znate, tu se radi o pondi za radno mjesto, o stažu i o obuci, no što to u Valoniji znači, u Belgiji, pardon. Dakle, to se odnosi na tri područja, Ino, Lijež i Briselska regija. Ja ovdje govorim samo o e, provincijama Eno i Lijež. Tu je stopa nezaposlenosti mladih već dugi niz godina iznad 25% i 120 milijuna eura će im biti posvećeni dvije trećine e, iz europskog proračuna i jedna trećina iz regionalnog proračuna Valonije. I evo sada dolazimo na glavnu stvar, dakle koja je, koji je naš plan djelovanja u Valoniji. Pa formalno smo izgradili, htio reći, na, i, pružajući izravni odgovor na e, inicijativu komisije, jedan plan djelovanja i želimo ga što prije e, provesti. Valonska vlada je to odobrila, imali smo dozvolu odobrena sredstva za predfinanciranje i izdvajanje sredstava u prvoj fazi proračunskog razdoblja za 2015. godinu. Iz razloga na kojima se neću zadržavati, političke i administrativne prirode, valonska vlada je odlučila uključiti jamstvo za mlade u e, program, e, socijalni program, socijalni, Europski socijalni fond. To je jako dobro, ali izaziva određena kašnjenja i promjenu postupka glede e, dakle izbornog plana. Dakle, to će sada biti rađeno na jedan drugi način. I evo, tu imamo jednu schemu, gospođo, moramo privesti kraju. Mislim da nam je sada svima postalo jasno što se čini u Valoniji. E, brojke smo od vas dobili i napismeno i imamo, već smo 12 minuta e, posvetili ovom vašem izlaganju, sada moramo dati priliku i gospođi Esposito. Da, uvijek je jako nezahvalno e, zadnji dobiti riječ jer e, moramo trpiti zbog e, nagumilanog e, kašnjenja drugih. No evo, ovdje ću vam kronološki iznijeti ovo. Dakle, mi naglašavamo ono što je rađeno, stvaramo nove stvari, kao prvo u službi zapošljavanja, javnoj službi zapošljavanja, napravit ćemo studiju da bolje vidimo koje su potrebe. Zatim ćemo raditi s novim partnerima, koji su doista novi, tu se radi o predstavnicima mladih, to su sugovornici koje još ne poznajemo, ali koji će nam poslužiti da dođemo do čitave kategorije mladih koji na izgled nisu zainteresirani za rad. I evo, ubrzavam, ubrzavam. Sad ćemo e, individualizirati ovaj program praćenja mladih i obučit ćemo savjetnike u foremu koji razumiju mlade, koji su sposobni komunicirati s njima koristeći suvremenu tehnologiju. Te razvijamo njihove sposobnosti. Kao što vam rekao, mladi u Valoniji nisu dovoljno sposobljeni, tako da imamo čitav niz eh, pomoći E, ali evo, glavni, glavno je dakle vidjeti naprijed jednu bilancu njihovih sposobnosti, vidjet ćemo kakve su njihove sposobnosti i na temelju toga ćemo izgraditi. Evo ova prva točka je jako važna gospođo, kao što rekoh, moramo sve više raditi na takozvanim soft skills, jer zbog tih stvari, zbog tih nedostataka mladi ne ulaze u tvrtke, odnosno ne ulaze u njih moramo pojačati veze s tvrtkama i sa zadovoljstvom vam mogu reći da je ministar donio drugi dekret u, i tako je uspostavio izmjeničnu obuku usposobljavanje za mlade od 18 do 20 godina. Dobro, hvala. Hvala lijepa gospođo von Bokestal. E, sada ću riječ dati gospođi Tatjani Esposito koja će nam reći nešto o talijanskim iskustvima i primjeni u Italiji. Izvolite. Grazie mille. Puno hvala. E, zahvaljujem se kako predstavljući dva potpredsjednika što su nas pozvali da dođemo ovamo. Jako mi je drago da e, sam ovam došla. Htjela bih govoriti kraće od deset minuta ako mogu, a naravno poslije ako želite vam mogu pojasniti što eventualno ne bude jasno. I nama Naravno, jasna razlika e, e, između jamstva za mlade i inicijative za zapošljavanje mladi. E, to sve skupa ne znači da ta dva elementa nisu povezana. Kao što je rekla Elizabeth Moran-Chartier na početku ovog saslušanja. Ovim se inicijativom za zapošljavanje mladih zapravo na neki način e, pokušava sve ubrzati. Ali svemu se tome mora prilično sveobuhvatno pristupiti. Ono što vam ja želim reći jest da talijansko zakonodavstvo daje izvjesno jamstvo za mladih već od 2002. godine. Iako se tu radilo samo o mladim ljudima koji su bili službeno registrirani kao nezaposleni. Prema tome dio njih je bio iz toga isključen. Moramo priznati da taj, e, to iskustvo nije dalo pozitivne rezultate, nije se na odgovarajući način primjenjivalo, nije se ukorijenilo i nije se stvorio homogeni sustav. Apsolutno nije postojao sustav za praćenje rezultata. Dakle, za nas je sada jamstvo za mlade inicijativu za zapošljavanje mladih to su dva programa koje predstavljaju i izazov, ali i mogućnost da e, izbjegnemo neke loše rezultate iz prošlosti na tom planu. Pokušat ću vam reći što smo odlučili napraviti. Podijelili smo zapravo mlade u dvije makrokategorije. S jedne strane mladi koji su službeno registrirani kao nezaposleni i s druge strane mladi ljudi koji nisu registrirani na zavodu za zapošljavanje iako oni traže posao ili su raspoloženi da rade iako se nisu službeno upisali na zavod za zapošljavanje i trebamo tu gledati kakva je situacija sa njihovim kvalifikacijama. Namjeravamo se usmjeriti i jednim i drugim e, mladima, dakle u obje kategorije. Nešto podataka plavom bojom e, vidimo broj nezaposlenih koji nisu kvalificirani. Crvenom bojom označeni su a, oni koji imaju određene kvalifikacije. S lijeve strane su oni od 15 do 24 godine, a s desne strane oni u kategoriji od 25 do 29 godina koji su bitno brojniji. Što se tiče brojki, mi smo e, rekli da ćemo produžiti do 29 godina taj program. Mi smo se odlučili zato to, to je bio na slobodan izbor zemalja članica. Brojnost e, ove ciljne grupe je milijun i po mladih ljudi dat ću vam također i geografsku e, raspoređenost tih, e, te naše ciljne grupe. S lijeve strane se nalazi i dalje dobna skupina 15 do 24 godine, s desne strane ona od 25 do 29 e, godina. Prvi stup je sjever i centar Italije, a ova druga e, skupina je jug Italije gdje ima puno više nezaposlenih. U stvarnosti ovdje grafički je dobro prikazano kada gledamo na one koji su neaktivni, a ne toliko nezaposleni. Dakle, taj broj neaktivnih je puno veći na jugu nego li na sjeveru i u centru Italije. Što se tiče sredstava koje ćemo koristiti da bismo se obratili ciljnoj grupi od milijun i po mladih Talijana u cijeloj Italiji. Dakle, zato izdvajamo različita sredstva. 577 milijuna eura iz Europskog e, socijalnog centra, jedan dio koji se izdvaja za nezaposlenost mladih, a imamo i nacionalno sredstva koje je 40%, dakle koje je prično visok. Program će moći računati na otprilike milijardu i po eura svih ukupnih sredstava. Na koji način će se raspodijeliti sredstva? Ovdje se jasno vidi da se trebalo puno koordinirati. Koordiniranje je vrlo osjetljivo pitanje i među ministarstvima i interinstitucionalno i među pojedinim zemljama. Trebalo se također vidjeti tko će imati što u nadležnosti. Trebalo se pregovarati i trebalo se konzultirati između centra i regija i na različitim drugim razinama. Mi imamo jedan nacionalna sredstva za zapošljavanje mladih, a s druge strane, aktivne politike rada u Italiji su u rukama regija i one će morati na vlastitom teritoriju primjenjivati nacionalne politike. Prema tome regije će biti organizmi koji će imati posredničku ulogu i oni će moći upravljati 1,4 milijardi eura od milijarde i po eura. Prema tome ostaje 100 e, milijuna koji su u, i ostaje u rukama centralnog e, sustava. E, sve to da bi se omogućio uspjeh cijele inicijative, a preostali dio e, bi se trebao dati u ruke nacionalnim strukturama za školovanje i obuku. Ovdje bih vam htjela pokazati u kakvim se tipovima djelatnosti radi i kako ćemo procese primjenjivati. Za one mladi koji se prijave na zavod za zapošljavanje tu nema problema jer e, tu postoji e, čitav niz akcija koji prate točno ono što e, te osobe koje su na zavodu za zapošljavanje. Za njih se brinu nadležne ni organi, bilo javni, bilo privatni, a mladog čovjeka se može orijentirati različi, na, u različite smjerove. E, bilo neki staž, školovanje, obuka, e, civilna služba i tako dalje. Mi smo e, E, čuli da je komisiji žao da neke da države članice nisu bili veliki entuzijasti po tom pitanju moram reći da zemlje članice nisu jedna kompaktna cjelina i da je Italija bila vrlo veliki entuzijast za ovo e, damo podršku i samozapošljavanju i a ovo što vidite ovdje dole e, zelenom bojom, to su oni koji nisu registrirani kao nezaposleni, koji preuranjeno prestaju školovanje. Mi ovdje koristimo e, pojam lova. Mi zaista moramo krenuti uloviti te ljude, uhvatiti ih negdje, oni koji su ispali iz sustava. I moramo surađivati s, s različitim organizacijama za mlade. Oni su u svim fazama pripreme ovog plana u Italiji bilo vrlo aktivni. Mi želimo da mladi ljudi koji nisu više uključeni u školovanje ponovno se uključe u različite programe školovanja i obuka. Te bismo mlade ljude htjeli uputiti nadležnim ustanovama koji mogu pomoći. I za kraj na ovom e, diapozitivu želim govoriti o načelu zapravo e, na nagrađivanja želimo zapravo da e, radimo na tome da se najbolje prakse valoriziraju i nagrađuju. I napravili smo e, sustav e, gdje će korisnici biti u centru svega i podijelit ćemo ih u četiri kategorije, ovisno o tome koliko se budu lako ili teško uklopili u e, bilo školovanje, obuku, bilo e, neki e, posao. Mi smo s posredničkim organizmima, s drugim rečima s regijama, sve ovo E, planirali i kada bi u neke regije imale posebne poteškoće da realiziraju ciljeve, onda će centralna e, vlada, dakle e, razina države, intervenirati kako bi im pomogla. I ovo je zaista posljednji slaj. Sinoć smo mm, napravili e, i poslali prvi program nacionalnog vrednovanja ovog programa. Dakle, poslali smo ga e, Europskoj komisiji. Naime, ono što je bitno jesu rokovi u kojima ćemo ovo ostvariti. Hvala. Hvala lijepa što ste nam omogućili uvid u ono što se poduzima u Italiji, odnosno što se planira, a još nije e, provedeno u dijelo. Dvoje kolega su se javili za riječ, međutim sad imamo jedan problem, problem. Zapravo e, poljska imena prilično dobro izgovaram, ali s vašem imam problema. Dakle, Skridlevska, gospođo Skridlevska, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Da, skupa sa gospođom Jenđijevskom e, radim na ovome. Naša imena nisu laka za izgovoriti, ali dobro ste to uspjeli. Ja sam član odbora za zapošljavanje i vrlo mi je drago što se danas bavimo provedbom strategije za zapošljavanje mladih. Ja sam također bila izvestiteljica. E, tema mog izvješća je bila borba protiv nezaposlenosti mladih ljudi. Dakle, e, ono što smo razradili kao dokumente sad se polako i primjenjuje u zemljama članicama. E, ovdje je prezentirano nešto, e, dakle pitanje kako se e, pomaže ljudima mlađim od 30 godina. Ja podržavam te inicijative, ali htio, htjela bih postaviti pitanje e, kako gledate na pitanje uključivanja ljudi mlađih od 30 godina do u ovu e, schemu mislim da se tu poljski pristup malo razlikuje od europskog pristupa hvala lijepa još jedan govornik i onda time zaključujemo popis govornika. Hvala lijepa. Htio bih reći da ja e, podupirem poduzetništvo, moramo poticati poduzetništvo, e, osnivanje novih mladih novih poduzeća gdje god je to moguće. E, inicijative koje poduzima poljsko ministarstvo je su vrlo dobre E, spomenuo je da i studenti koji podastru poslovni plan mogu dobiti e, kredite, to je vrlo dobra ideja. E, možda, na primjer, se učilišta na kojima se studira ekonomija, odnosno nove tehnologije, dakle, ko su tko, konkretno e, su, je uključen u, u cijeli taj e, projekt? E, dobro, ova pitanja ste mogli postaviti i u Poljskoj, ali u redu možemo ih i ovdje obraditi u redu. Ako možete kratko odgovoriti na ova pitanja, za kraj ćemo ponovo riječ dati Sidoni koja e, će nam e, dati svoje zaključke. Izvolite gospodine, možete odgovoriti na pitanja. E, samo par riječi. Htio bih reći da od samog početka poljska vlada govori da je ova schema važna i za ljude do 30 godina starosti. U duhu kompromisa nismo htjeli e, biti spori kad se e, radilo o e, tim janstvima kao što sam i prezentirao u našem planu jamstava predviđene su i e, neki programi imamo dakle posebno e, e, programe za tu dobnu skupinu od 25 do 30 godine na tržištu rada smo vrlo aktivni imamo vrlo dobru vezu sa našim poduzetnicima imamo neke programe koji su možda manje e, učinkoviti kad je riječ o novom, e, novim poduzetnicima, ali imamo rezultate. Ono što nam je vrlo važno je da e, mi doduše još nemamo krajnja rješenja, ali htjeli bismo tu suradnju između financijskih institucija i akademskih institucija E, dalje razviti i također dalje razviti partnerstvo sa poduzetništvom, sa poduzetnicima, također lokalna partnerstva gdje poduzetnici mladim ljudima nude e, neke prednosti, financijsko savjetovanje ili neke poticaje, odnosno e, i, ta, i te vrste poduzetništva su vrlo važne za one koji su početnici poduzetnici e, na početku svog e, svoje aktivnosti i mislim da će ove ovi programi imati dugoročno gledano dobre rezultate hvala lijepa a sada e, riječ ima gospođa sukova toševa izvolite hvala lijepa u ime komisije e, zanimalo me e, saslušati ove prezentacije o primjeni u zemljama članicama mi pripremamo smjernice za provedbu inicijative za zapošljavanje mladih e, to ćemo uskoro podastrati već sljedeći tjedan i mi smo također zabrinuti u vezi sa nekim stvarima koje su ovdje iznesene E, osobito kad je riječ o održivosti e, poslova, radnih mjesta koji se e, nude u okviru ove inicijative. Mi također ne želimo da ove, ona inicijativa omogući rad u roku od šest mjeseci godine dana, da nakon toga opet mladi čovjek je suočen sa nezaposlenošću. E, također se slažem sa time da mlade ljude treba poticati i pripremati i na samostalno poduzetništvo još dok se školuju, a ne samo e, nakon toga. E, mi ćemo izvještavati o svemu što smo učinili u periodu 2007. do 2013 i u tu svrhu smo razradili jedan cijeli niz indikatora koji će nam omogućiti komisiji dakle da redovito izvještava o tome e, e, kakav doprinos na, Evropskoj, na razini Europske unije e, je dao Europski socijalni fond a očekujemo da ćemo moći i od 2015. nadalje izvještavati o rezultatima inicijative za zapošljavanje mladih jasno je da nažalost e, stvari još nisu uznapredovale na razini zemalja članica, ali nadamo se da ćemo 2015. imati dovoljno podataka i moći izvijestiti o rezultatima. Hvala lijepa. Ja se nadam da će nam odbor za zapošljavanje također da će nas pozvati 2015 e, kad vi budete izvještavali odbor za zapošljavanje a sada, evo, riječ dajem Sidoniji e, za završnu riječ i potom vam svima zahvaljujem. E, dakle, zahvaljujem svima, svim sudionicima u raspravi. Mislim da je ovo vrlo, bilo vrlo korisno i e, iz perspektive proračuna i iz perspektive zapošljavanja. E, dakle, radi se o tome da se inicijative moraju realizirati naravno na terenu. E, vrijeme ograničeno, zato neću pokušati dati neki sažetak ove rasprave. Mislim da će se moći e, to poslati i na papiru u pisanom obliku i onima koji su danas bili ovdje i onima koji nisu bili ovdje. Ono što nisam očekivala, a saznala sam iz današnjih prezentacija je koliko je ogromni i učinak inicijativa za zamošljavanje mladih imala na nacionalne e, službe za zapošljavanje koliki je to bio impuls za poboljšavanje ovih službi dakle za mene to znači da je razmjena iskustava i inicijative na europskoj razini e, e, vrlo korisna za unapređenje službi na lokalnom i nacionalnom nivou da, e, hvala vam lijepa. Mislim da se svi možemo složiti s ovim što je Sidonija rekla e, kao zaključak. Zahvaljujem svima koji su sudjeli u raspravi i kolegama koji su E, ostali e, na ovom saslušanju do kraja, bez obzira što možda nisu sudjelovali u raspravi. Sljedeći saziv parlamenta će se sasvim sigurno morati nastaviti baviti inicijativom za zapošljavanje mladih. E, sada vam svima želim dobar tek i zaključujem ovaj sastanak. Doviđenja.